drugčije. Učinimo to. Hvala. I sada ćemo početi sa prvim blokom pitanja, duga pitanja. Prvo pitanje gospodin Peter Lize. Hvala. Dobrodošli, gospodine kandidatu. Zajedničke vrijednosti Europske unije, o tome se upravo tu govorilo. Nekoliko stvari, na nekoliko stvari bih se htio nadovezati kao prvo kloniranje životinja. Vi znate da da parlament je dao neke dosta široke prijedloge i mi smo dosta kritični u tom pogledu. Kakav je vaš stav o kloniranju životinja u prehrambene svrhe? A drugo je nekomercijalizacija ljudskog tijela. Imamo zakonske propise o organima i parlament je tražio da, e, mislim zapravo je došlo do dramatičnih e, e, napredaka na planu trgovine stanicama, tjelesnim stanicama i tkivima. Što vi namjeravate učiniti vezano za to? Hvala. Počet ću sa vašim drugim pitanjem. Što se tiče stanica i tkiva, ovdje imamo povelju o temeljnim pravima koja jasno navodi da ljudsko tijelo i ljudski organi se ne mogu komercijalizirati odnosno e, ne može se prodavati, ne može to biti, ne može se izvlačiti iz toga financijska koristi. Mislim da nas povelja obvezuje da na neki način pokušamo riješiti taj problem. Što se pak tiče kloniranja životinja, što se ti za, za potrebe prehrane, mislim da je to jedno kompleksno etičko pitanje u parlamentu i u javnosti čujemo cijeli niz mišljenja. Moramo biti osobito oprezni na ovom planu. U reakcijama na prijedloge koji su izneseni, ja bih e, jako pažljivo pokušao naći neki kompromis. Znam koji je stav parlamenta i kako, o čemu će se tu raspravljati. Peter, izvoli. Pa, hvala. Što se tiče ove nekomercijalizacije e, ljudskog tijela, pretpostavljam da je ovo jedno, jedno prihvaćanje činjenice da ćemo zajedno morati e, modificirati zakonske propise. Što se tiče kloniranja, imamo jasnu većinu, jasne, recimo da jasna većina u zakonodavnoj proceduri zaključi da prijedlog komisije ne ide dovoljno daleko, da li biste vi kao povjerenik eh, se borili da se promijeni eh, taj zakonski propisi kako bi on bio bliži stavu parlamenta? Moj stav je veoma jasan. Ja sam pošten i ja sam nek posrednik i to posrednik koji treba koordinirati sve mišljenje i e, zakonski prijedlog e, mora biti kompromisan, može e, tu biti različitih stavova i ja ću analizirati sve zakonodavne pakete i tražiti najbolje rješenje i ja sam siguran da će odluka e, biti donesena na kolegijalnoj razini zato što mi funkcioniramo kao kolegi i e, svi prijedlozi će morati proći kroz taj proces potvrda od strane komisije. A sada za e, grupu SID, njihov koordinator, gospodin Hrote. Gospodin Andriju Kajtis, vi ste govorili o pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. To je jedan od prioriteta e, koje ste definirali. E, naravno, zdravlje je nešto što bi trebalo uzeti zdravo za gotovo e, što bi trebalo biti neupitno za građane, sve građane. Kako, ste, kako vi namjeravate se pobrinuti da se to zaista ostvari? Jedan dio je naravno na nacionalnoj razini, ali dio toga je prekogranična zdravstvena skrb i e, odgovarajući zakonski propisi su stupili na snagu i evo mogu govoriti iz vlastitog iskustva ja sam iz jedne regije koja je na granici ali zašto je provedba e, tako teška i kako ćete vi kao povjerenik za zdravlje pomoći e, primjenu odnosno provedbu tih zakonskih propisa konkretno pa tu se radi o jednom pitanju koje je zapravo pitanje kada će Europa se približiti svojim građanima. Imamo e, stotine miliona građana koji čekaju na provedbu toga. 25. listopada 2013. direktiva e, usvojena i u godinu dana je trebala biti već e, prenesena u nacionalno zakonodavstvo i moramo vidjeti što se dogodilo. Ako e, je došlo do nekih kašnjenja možemo početi i odgovarajuće postupke protiv zemalja koje su krive za te prekršaje. Trebamo napraviti e, liste, kontaktne pointove, točke referentne centre, moramo imati vrlo konkretne kriterije, informacije E, imamo problema sa e, postupkom nadoknade troškova. Dakle, to su cijeli široki niz pitanja, ali moramo početi. Ovo je veoma važno pitanje. Imamo relevantne e, primjere u Irskoj, u Španjolskoj, u Litvi, posebno ljudi koji žive u ovim prekograničnim regijama. Oni nekad moraju preći 80 kilometara u drugu zemlju kako bi e, dobili e, zdravstvenu skrb, a nekad samo 20. Znači moramo veoma jasno e, napraviti nešto da se tu situacija poboljša. A što se tiče ovih prekograničnih prijetnji, tu je veoma širok paket i komisija mora nešto napraviti. Matijas, nemaš dodatnih pitanja? Dobro. Sada u ime Isijara Riječ ima zastupnica Gerling. Ili će predsjednice, ispričavam se na ovoj pometnji. Dakle, htjela bih e, govoriti o zahtjevima za naknadu troškova u zdravstvu. U brojnim slučajevima postoje veliki dokazi da postoje opravdani dokazi, ali metod koji su nutricionisti usvojili čine da je stvar neuspješna. Postoji, postoje brojni dokazi da treba to pitanje poboljšati, popraviti. Trenutna komisija je to rekla i pred ovim odborom, a i meni osobno. Dakle, posljedam pitanje da li povjerenik namjerava raditi svim eh, odgovornim eh, strankama da se napreduje po ovom pitanju. To je predviđen, rad je predviđen eh, za 2015. godinu i da li nam povjerenik može reći da li će se držati tog roka i kako će na tom pitanju raditi. Kao kandidat ja sad nisam u mogućnosti reći koliko konkretnih e, stvari stoji u uredbi, treba vremena da se spoznaju svi, sve pojedinosti. Kao liječnik jako dobro znam da preventivne mjere i mjere za promoviranje zdrav, zdravlja, da su to sve, da je to ugaoni kamen e, koji daje dodanu vrijednost Europskoj uniji. Nacionalne odgovornosti i nadležnosti su jako velike što se tiče zdravstvene skrbi. Možemo to analizirati i vidjeti kako dati svoj doprinos. Dakle, to se tiče dodane vrijednosti i nacionalne europske odluke idu u istom smjeru. Ja sam obvezan saslušati stavove država članica, saznati ih, raspraviti o tome svemu. Ja sam otvoren čovjek. Puno toga znam u određenim e, oblastima, postoji veliki broj oblasti o kojim, s kojima nisam dobro upoznat, tako da sam spreman raditi s državama članicama i vidjeti što sve treba napraviti i što treba izmijeniti, reformirati i o tome ćemo svemu raspravljati sa zainteresiranim stranama tako da postupak bude što je moguće više demokratičan i otvoren. Svi moramo biti partneri kako bi se visoka razina zdravstvene skrbi pretvorila u naš glavni cilj svakako ćemo, ako tako budemo radili, u narednih pet godina poboljšati zdravstveno stanje i zdravstvenu skrb naših sugrađana. Gospođa Girling, imate li dodatnih pitanja? Da, pa ostaću pristom pitanju jer nisam dobila odgovor na nju. Ja sam pitala sljedeće, dakle, 2015. godine treba započeti taj e, pregled analiza i bez obzira na to kako vi želite raditi s državama članicama. Ovo je pitanje nadležnost parlamenta jer e, mi predstavljamo europljane. Tako da vam ponovno postavljam pitanje da li se namjerate držati tih rokova. Odgovor je bio otvoren, iskren. Moramo se držati programa, rokova, moramo raspravljati s parlamentom i ja sad nisam u mogućnosti reći koja područja su složenija gdje, gdje počivaju problemi, ali spreman sam držati se programa rokova i raspravljati o tome s parlamentom. A onda tijekom e, programa revizije možemo donijeti jasnije, bit ćemo u stanju donijeti jasnije odluke. Hvala. U ime Aldea, sada gospođa Frederik Ris marić Hvala predsjedniče, dobrodoš, želim vam dobrodošlicu. Gospodine kandidatu, moje pitanje odnosi se na GMO. Što se tiče zadnjeg E, eurobarometra iz 2010. Dakle, to je nešto bi trebalo reaktualizirati, ali brojke su e, jasne. 21% europljana se slaže s tim e, da je GMO prehrana sigurna za nas i za buduće naraštaje. Dakle, samo 21%. Vi ste u odgovoru na pitanja rekli da vas predsjednik Juncker e, od vas traži da u narednih šest mjeseci pružite odgovor na ta pitanja. On je bio jako ofenzivan u tome svemu i pred e, klubovima zastupnika i e, pred plenarnom i na plenarnoj sjednici u Strasburu u srpnju, njegu, to je bila jasna politička ambicija s njegove strane, a sada bih htjela čuti i vas kako tumačite mandat koji ste dobili i kojom metodom namjeravate postupati. Vi ste u više navrata rekli da ćete blisko pratiti što vam je naloženo, ali htjela bih malo mestnati konkretniji odgovor. Najpša hvala. očekivao sam to pitanje. E, nova komisija će od 1.11. početi sa svojim radom i od samog početka morat ću donijeti određene mjere, odluke. I analizirati čita paket mjera koji se odnose na određena konfliktna pitanja Dakle, to su situacije kada komisija mora donijeti odluke ignorirajući zahtjeve država članica. Mislim da e, pitanje suverenosti i subsidijarnosti mora biti spoštovano, dakle ne može se na bilo kakav način postupati. Odluke komisije Odluke komisije moraju biti donesene tijekom e, u okviru mandata izbjegavati sukobljavanje s državama članicama. Kad je riječ o pojedinostima, to ćemo dosta unaprijed planirati. I e, ja želim od samog početka rada da parlament bude u potpunosti uključen u rad tako da zajedno izradimo plan rada. Da, pa imao sam pitanje koje se nadovezuje na ovo. Rekli ste ukoliko se nekoliko država članica suprotstavi, pa nismo na tome, otišli smo puno dalje od nekoliko država. Ima 19 država koje se protive zadnjem paketu mjera, no kakav god bio stav, mi smo upali u blokadu. Moje pitanje je sad malo problemačno, ali zar ne mislite da se ovdje, govoreći o GMO-u, bavimo nečim što bi bilo bolje e, riješiti na regionalnoj i i nacionalnoj razini s obzirom na samu prirodu GMO-a. shvatio sam bit pitanja. Bez ikakve sumnje su GMO sadnje u Europskoj uniji veliki problem filozofski gledano. Europa je kontinent u kojoj e, je jako zastupljena bioraznolikost, vidimo razne regije i komponente koje su takve kakve jesu i koliko se želimo uplitati u tu ogromnu, u taj ogromni sklad i biološku raznovrsnost i mijenjati tu ravnotežu, prirodnu ravnotežu, to je jako opasna stvar, moramo biti skromni i shvatiti koja su naša ograničenja. Mislim da je ovo jako ozbiljno pitanje. Govoreći sad o praktičnim koracima, kad vidimo kakvi su stavovi država članica, pa da, stvari su dosta jasne. Odluke su u nadležnosti država članica. A onda imamo i prekogranična pitanja i još neke druge stvari koje se tu upliću, jer smo svi mi međusobno povezani, ali u svakom slučaju moramo poštovati načelo subsidijarnosti. Hvala. Ime Gue, gospođa Konečna ima riječ. Hvala. Gospodine, u svom pismenom odgovoru na postavljena pitanja s pravom ste naveli da imamo jedan od najboljih, najstrožnijih zdravstvenih sustava. Istovremeno kažete da je jedan od vaših prioriteta zadržati te, takav e, visoki standard e, u zdravstvu. No istovremeno mi sada e, usvajamo tip sporazum, a tu su brojna pitanja na koja nisu pruženi odgovori. Ja smatram da je to sporazum koji izaziva velike nesigurnosti i opasnosti za, koji će imati veliki utjecaj na živote naših sugrađana. Kako ćete vi kao povjerenik riješiti probleme i prepreke koje mogu ugroziti visoke standarde, eh, koji postojeće visoke standarde liječenja eh, naših sugrađana? Kao liječnik vjerujem da vam je jasno da moj odgovor može samo biti ne svakom e, smanjenju i ugrožavanju e, sigurnosnih e, standarda mjerila i standarda u liječenju, sigurnosti hrane. To isto tako bio stav imenovanog predsjednika komisije koji je rekao kako nikad neće žrtovati sigurnost E, zdravlja, sigurnost hrane e, u korist slobodne trgovine. Mislim da je to jak signal. Osobno neću praviti nikakav kompromis, ne mogu napraviti nikakav kompromis glede tog pitanja, bilo da se radi o hormonima u mesu ili o e, kupkama od klora za meso Odgovor je uvijek isti. Europska mjerila su na najvišoj razini i najbolji primjer kako možemo zaštiti e, život ljudi u ovoj industrijskom razdoblju je taj. Moj stav je jasan, tu nema kompromisa. Hvala na odgovoru. Ja to, dakle, smatram da se ovdje radi o obvezi za koju ćete, koje ćete se držati, no nećete, neće vam biti lako ostati pri tome. Imam još jedno pitanje koje se odnosi također na sigurnost. Pitanje sljedeće. Čim raspolažemo u Europskoj uniji to se e, u središnjoj i istočnoj Europi. Dakle, imamo različite, različitu industriju i što ćete raditi sa različitom kakvoćom tih prehrambenih proizvoda e, u različitim dijelima, Europe. Kako ćete riješiti taj problem raznovrsnosti kakvoće? Moram reći da nadzor e, kakvoće hrane u Europskoj uniji E, se primjenjuje na cijelu Evropsku uniju, jer mi govorimo o unutarnjem tržištu, o zajedničkim mjerilima, o obvezi da se držimo tih istih e, mjerila u Poljskoj, Litvi, Češkoj republici, Portugalu i drugdje. Jer tu nema alternative. Dakle, mora se raspravljati o nadzornom sustavu koji mora biti jako aktivan. E, razumijem o čemu govorite govorite o središnjoj istočnoj Europi, prehrambenim proizvodima koji ulaze na tržište tih e, zemalja. I s tim u vezi moramo biti jako oprezni. Ponekad se desi da postoje određene razlike u normama, da postoje određene određeni raskoraci, ali vam obećajem da ću biti jako aktivan u ovom borbi. hvala. Gospodin Stas ima riječ ime zelenih. Hvala. Želim samo nadovezati na prethodno pitanje u vezi s TTIP-om i o trgovinskom eh, sporazumu sa SAD-om. Dakle, vi ste rekli da nećete praviti nikakav kompromis glede pitanja sigurnosti hrane, a svi znaju da komisija neće odjednom povući direktivu o hormonima i bilo što o GMO. No ne radi samo e, o postojećim zakonodavnim mjerama, već i o budućim zakonodavnim e, tekstovima i što s tim smo u određenoj nelagodi. Prethodna komisija gospodina Barosa je iznijela E, prijedloge gdje se bavila kupkama od klora i oni su predlagali predlaga, tu se radilo o uporabi kloniranog mesa i to su sve neke stvari na kojima se potpustilo zbog pritiska ovo tijekom pregovora. Dakle, što ćete vi napraviti kako ne biste podlegli pod tim pritiskom i pod tim zahtjevima? Najprije želim privući vašu pozornost na činjenicu koja je za sve nas važna, to je transparentnost pregovora. Pregovori moraju biti transparentni, tako da se ništa ne gura pod tepih. Moramo se postarati da svako poglavlje, svaki stav pregovora, da se o tome može raspraviti, da u tome sudjeluju i nacionalni parlamenti i europski parlament. kada se sklopi sporazum, on mora biti ratificiran od strane nacionalnih parlamenta i od strane Europskog parlamenta. Dakle, kako može biti moguće u to ne uključiti rad odbora, glavnih nadležnih e, odbora koji su zaduženi za ta pitanja, odbor za odbor Envi ili odbor za poljoprivredu. Kako možemo ignorirati njihove stavove jer od samog početka moramo raspravljati s njima o njihovim stavovima. Dakle, ja nikad svoja načela neću izmijeniti i to je temelj za moj rad, mene kao liječnika. Ja sam prisegnuo Ja sam dao Hipokratovu prisegu i dakle što se tiče higijene i svih tih pitanja, to mi je sve jako dobro poznato, jako dobro sam upoznat s tim. Moj stav je jasan po tom pitanju. E, e, Hvala vam lijepo na tome. Samo bih se nastavio još na pitanje gospodina Lizea. E, zajedno sa njime i nekolicinom drugih kolega e, bili smo prisutni kada se radilo na novom zakonodavstvu vezano uz hranu. To je bilo u ožujku i bavili smo se time kako se e, baviti primjerice mesom kloniranih životinja i e, njihovih mladih. Dakle, ovdje je bilo stav ja jasno želimo i prijedlog komisije. Krajem prošle godine smo dobili prijedlog, no kao parlament bili smo iznenađeni da vidimo da se uopće ne spominje označavanje, ali što još gore u jednom od dva dosija pravni temelj je bio takav da bi mi bili isključeni iz sudlučivanja kao parlament. Vi ste rekli, gospodine Lizeu, da želite biti pošteni posrednik, da želite e, ostvarivati kompromis između pojedinih strana. Dakle, ne bi li bilo bolje e, da vi iskoristite ovu priliku, povučete te prijedloge i ponudite nešto novo o kloniranim životinjama i mesom kloniranih životinja kako bismo mogli početi od nule. E, mogu jasno i iskreno odgovoriti da vam ne mogu obećati unaprijed prije nego što sam imao priliku detaljno se pozabaviti ovim pitanjima, analizirati ga. Dakle, doista moram detaljno najprije vidjeti možemo li revidirati, pregledati, popraviti ovaj predlog, jer pitanje kloniranja je vrlo složeno što se tiče i etičkog aspekta i iz biološke perspektive također. Tako da se radi o složnom pitanju i kada se radi o označavanju proizvoda. Što se tiče druge ili treće generacije životinja, isto tako. Dakle, ja sam otvoren raspravi o svim stajalištima, jer to bi bilo protiv moje naravi kao liječnika e, da ne postupim tako. Dakle, uvjeravam vas da ću e, pregledati i revidirati ovo o čemu govorite. Hvala vam. E, u ime FDD-a gospodin Mazuronis. Prije svega Želim vam izraziti dobrodošlicu kao kandidata za povjerenika i želim vam sav uspjeh u ovom saslušanju. Kao bivši ministar zdravstva pokrenuli ste niz važnih reformi u zdravstvenom sektoru. I to osobito što se tiče e, pristupa zdravstvenim uslugama u Litvi. Zbog toga bih vas pitao sljedeće. U državama članicama Europske unije odljev mozgova je e, vrlo važno pitanje, osobito kada se radi o zdravstvenom sektoru. E, gospodarski slabije zemlje pripremaju stručnjake iz svog proračuna koji zatim odlaze u bogatije zemlje. I dolazimo do situacije gdje siromašnije zemlje imaju slabi pristup zdravstvenoj skrbi. Ista je situacija i u Litvi primjerice, vi to dobro znate. I potpuno mi je jasna sloboda kretanja, no svejedno da li biste vi prepoznali taj problem, odnosno taj odljev mozgova u zdravstvenom sektoru kao problem i što učiniti protiv toga? Hvala vam na ovom pitanju. Da, problem odljeva mozgova je doista stvaran problem koji je vezan uz e, jaz u plaćama, također u mogućnostima za napredovanje i vrijednostima. Gospodarski slabije zemlje osposobljavaju stručnjake i to pomoću svojih javnih sredstava Dakle, ulaže se u te stručnjake koji napuštaju zemlju i zemlje se nalaze u nezgodnoj situaciji. Dakle, pitanje socijalnog dumpinga je i u drugim strukama važno, primjerice primjerice toliko radimo na osposobljavanju medicinskih sestara, ali uvijek nam ih nedostaje jer napuštaju zemlju. Govorimo o zemlji koju ja najbolje poznajem. Dakle, iste stvari u drugim medicinskim zanimanjama. Moramo raditi na planiranju radne snage i moramo početi govoriti o socijalnim načelima i temeljiti se na tome. Dakle, ovo se ne tiče naravno samo mog mandata. to također spada nadležnost drugih povjerenika, odgovornih za obrazovanje, socijalne politike. I smatram da se u svakom slučaju s ovim pitanjem ozbiljno moramo uhvatiti u koštac. Hvala vam. Pokušat ću samo dovršiti još svoje pitanje. Dakle, da li mogu vaš odgovor shvatiti kao obavezu da ćete raditi sa drugim suradnicima u svom kolegiju na ovom pitanju i da ćete vi sami inicirati neka rješenja za ovaj problem. Ukoliko se želimo baviti socijalnim razlikama i divergencijama koje svakako postoje unutar država članica, moramo reći da bez rješavanja tih problema da te probleme moramo riješiti zajednički. Ne možemo ih propustiti samim državama članicama jer inače europski državljani će biti razočarani nama i to će biti od lijepo prikazano na izborima. Dakle, moramo raditi za građane i e, ja većam da ću raditi na tome, jer inače doista nećemo moći govoriti niti o otpornosti sustava zdravstvene skrbi, niti pristupu zdravstvene skrbi, niti svim drugim pitanjima. Hvala vam. Time e, privodimo kraju prvi krug ovih dužih pitanja koordinatora i predstavnika klubova zastupnika. Sada ćemo započeti sa drugim krugom. E, dakle, pitanja kolega iz odbora za zaštitu okoliša i ovdje imamo jedno pitanje i jedan odgovor. Započnimo sa Elizabeth Kostinger. Hvala vam. Moje pitanje se tiče nacrta regulative o trgovini i stavljanju na tržište sjemena. E, nakon, vi ste rekli da će nakon odluke parlamenta, da ćete sa vijećem pokušati naći najbolji e, sljedeći korak, što je dobro, to je vaš prethodnik također pokušao učiniti. Stav parlamenta je prilično jasan. Velika većina, 650 zastupnika je odbila prijedlog komisije. Dakle, poljoprivreda treba biti neovisno u raspolaganju sjemenjem i moramo zaštititi e, tradicionalne sorte u sklopu zaštite biološke raznolikosti. To smo jasno rekli. I znate da parlament pretjeranu birokraciju doživljava kao problem. Male države članice imat će e, problem sa pretjeranom birokracijom. Dakle, što mislite da bi bio najbolji put dalje? Kako vi planirate Eh, uzeti u obzir brigu, brige parlamenta. Možemo li dakle očekivati od vas jedan praktičan prijedlog u ovom smislu? Da, ovo pitanje eh, tiče se biološke raznolikosti. Zemlja koju ja najbolje poznajem prolazi probleme gdje neke lokalne sorte, lokalno sjemenje polako nestaju i dolazi do opadanja kvalitete biološke raznolikosti. E, mali poljoprivrednici rade sa lokalnim sjemenjem, lokalnim sortama i zapravo ti mali poduzetnici ih koriste, a njima je naravno vrlo teško nositi se sa konkurencijom velikih poduzeća. Zbog toga vjerujem da stav Europskog parlamenta i tvrdnje da prije svega moramo misliti na interes malih proizvođača i poljoprivrednika da to vrlo lijepo odražava stvarno stanje. Dakle, moramo uzeti u obzir stav parlamenta ovdje. Ja sada ne mogu e, reći kakav je stav vijeća o tome, jer e, to će naravno biti rasprava između dvaju zakonodavnih tijela, no siguran sam da ćemo morati sve pomno razmotriti i imati na umu da je ono od najveće važnosti da zaštitimo lokalne sorte i njihovo prisustvo u poljoprivredi. E, zahvaljujem zastupnica Sarbu. E, gospodine predsjedatelju, e, dakle vjerujem da su nam potrebne nužne mjere u borbi protiv pretilosti kod djece. Znijem imate li kakvih konkretnih mjera u tome, pretilost najčešće e, je vezana uz osobe s nižim prihodima i zanima me kako ćete se pozabaviti na jednakosti između zdravstvenih sustava u državama članicama. I ja bih e, rado vidio e, da se naširoko prikazuje kako se mala djeca od dvije, tri godine moraju osjećati u supermarketu i kako na to dijete utječu boje, izbori, e, sva ta privlačnost, a djeca također mnogo vremena provode za kompjuterom, za računalima, igraju se, jedu čipse i to je naša stvarnost. Ukoliko ne dođe do promjene e, u broju pretile djece imat ćemo vrlo velike poteškoće za 30 godina. Dakle, to je doista jedna pandemija koja mijenja situaciju diljem svijeta. Dakle, ovdje imamo rak, dijabetes, kardiovaskularne bolesti i postoji cijeli niz mjera koje se može upotrebiti u borbi protiv pretilosti. dio odgovornosti snose društva, vlada, medija, oglašivačka e, poduzeća, dakle cijeli establishment. Mi ne možemo ignorirati kako se situacija mijenja i kako djeca doživljavaju svijet koji se oko njih brzo mijenja. U školama, svugdje. Dakle, mogao bih pobrojati cijeli niz mjera koje možemo usvojiti u tom smislu. E, društvene odrednice su naravno također vrlo važne jer oni sa nižom razinom obrazovanja ili nižom kvalitetom života, na njih je mnogo lakše utjecati. I tada dolazi do visoke razine mortaliteta i tako dalje i tako Zahvaljujem. Zastupnik Pijeka. Hvala vam, predsjedatelju. Prihvatili ste prijedlog da postanete član komisije gospodina Junkera, koji je unio cijeli nered u strukturu komisije. Čitam ovdje koji je zapravo zadatak povjerenika. No za to su vam potrebni neki instrumenti. Primjerice da pratite nadzor da vršite nadzor nad Europskom agencijom za ljekove. No, nažalost, e, stanje je takvo da gospodin Juncker nadzor te agencije da povjereniku za industriju, e, te zaključujem da agencija za ljekove neće nužno više braniti interes pacijenata, već interes e, velikih farmaceutskih poduzeća. Koja bi bila vaša reakcija na to, jer vi ćete braniti interes e, velikih farmaceutskih poduzeća u tom smislu. Moje iskustvo i dosadašnja praksa e, kada govorimo o generičkim lijekovima i kada uzmemo u obzir veliku nejednakost koja u tom polju postoji u Europskoj uniji, mene voli da kažem da su razlike doista velike i da je moj stav ovdje jasan. O ovom pitanju je potrebno raspravljati i potrebno je potaknuti države članice da im sustav određivanja cijena bude jasniji. Dakle, moramo sa industrijom također raspravljati o ovome jer države članice, odnosno njihovi proračuni, su pod velikim pritiskom, što je svima jasno. Dakle, očito je da bi rasprave o interesnim sferama trebale biti vrlo transparentne i u Europskoj agenciji za ljekove imamo predstavnike e, svoje opće uprave i već smo izjavili da zajedno sa gospođom Bijenkovskom ćemo zajednički usvajati odluke. Odluku je moguće usvojiti tek nakon što je potpišu dva povjerenika pristup jeftinim lijekovima, inovativnim lijekovima za europljene doista je danas jedan vruć krumpir. Prema mojem vlastitom iskustvu, dakle, sve je vezano uz otpornost zdravstvenog sustava, pristup lijekovima primjerice i to dovodi do povećane kvalitete života. Siguran sam da ću naći kompromis sa gospođom Bjenkovskom. Zahvaljujem. Riječ sada ide zastupnici Bjerden. Smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenim uslugama u Velikoj Britaniji je od velike važnosti, a to se lijepo održava u paketu za socijalne investicije i trećem programu Europske unije u zdravstvenom sektoru do 2020. za što ćete vi biti odgovorni. Integralni dio e, strukture javnog zdravstva je seksualno reproduktivno zdravlje i prava nužno je poboljšati zdravstveni status stanovništva, no zdravstveni pokazatelji diljem Europske unije pokazuju velike nejednakosti između građana, pokazuje se velika razlika između e, stupa e, mortalnosti e, kod majki seksualno prenosivih bolesti, isto tako pristupu ginekološkoj skrbi. Dakle, da li smatrate da e, reproduktivno zdravlje i prava treba biti stavljeni u središte pažnje budućih europskih strategija i moramo li se pobrinuti da e, alati i provedba dobije našu podršku? Možete li se također posvetiti u jednog pristupa koji se temelji na ljudskim pravima u pitanje reproduktivnog zdravlja i prava kako bi se mogao omogućiti svima pristup informacijama, intervencijama i tako time dakle smanjiti nejednakosti koje postoje diljem Europske unije. Kad Europos komisije Ja mislim da Europska komisija u svom sadašnjem sastavu naglašava portfelj prvog potpredsjednika ili potpredsjednice komisije koji je zadužen za poštivanje povelje o temeljnim pravima. Kao povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, ja ću sasvim sigurno o svim tim temama razgovarati sa prvim potpredsjednikom, odnosno potpredsjednikom, potpredsjednicom, zato što su ta pitanja nama zajednička. Poštivanje ljudskih prava, zaštita svačih ljudskih prava, uključujući ljudska prava pacijenata, je prvi prioritet za nas. U mom prethodnom životu Imao sam e, prilike razgovarati sa pacijentima o zdravstvenom skrbi i drugim e, povezanim temama. Mislim da se i u drugim zemljama raspravlja o tome kako se može omogućiti pacijentu da bude aktivni sudionik u procesu donošenja odluka. Svaki pacijent bi trebao imati pravo da e, iznese svoje mišljenje I tu govorimo o socijalnom determinizmu i mogao bih spomenuti studiju e, Michaela Marmonta koju je naručila Svjetska zdravstvena organizacija. Mislim da svi to trebamo pročitati jer ona nam pokazuje socijalne razlike u zemljama članicama Europske unije u pet godinama pred nama moramo naći neke sofisticirane mehanizme da smanjimo te razlike i mislimo da će se na taj način Europa približiti svojim građanima. Hvala gospođa Boyle. Kao doktor, kao liječnik sigurna sam da povjerenik je svjestan toga da se sva politika zasniva na valjanim znanstvenim dokazima i upravo e, ovaj, ova uprava u Europskoj komisiji je veoma važna. E, čuli smo o pesticidima, aditivima, GMO-ima, klonovima, ali to je važna uloga i povjerenje građana u tijelo e, zaduženo za, zdravstvo, za sigurnost hrane je ugroženo pitanjem objektivnosti, odnosno pristranosti i e, ankete pokazuju da e, je povjerenje javnosti poljuljano zbog toga što e, ljudi koji rade u tom tijelu, toj agenciji, također imaju veze sa industrijom. Na koji način vi namjeravate osigurati nepristranost tog tijela i djelovanja komisije? U mom svakodnevnom radu suočavam se sa teškim problemom. To je e, cijepljenje djece, proizvodnja e, cijepiva, studija, e, studije provedene vezano za sigurnost tih cijepiva i nepostojanje povjerenja u ta cijepiva. Jer ljudi misle da farmaceutske kompanije financiraju te studije i zbog toga ne, ljudi ne vjeruju tim rezultatima. I tu imamo zapravo nedostatak transparentnosti. Imamo javne i privatne interese koji se svi moraju deklarirati. Isto to bi se moglo primijeniti i na deklaracije o imovini, odnosno imovinske kartice. Europska agencija e, za sigurnost hrane bi nam trebala e, jasno dati do znanja zbog čega se neke stvari odbacuju, a neke ne. I načela bi trebala biti jasna svima, zato što jako je uništiti povjerenje. Ako želite ponovno izgraditi to povjerenje, to će trebati vremena za to. I s tim e, tu moramo razmišljati o kompleksnim mjerama i alatima koje se mogu koristiti. Najvažnije je sasvim sigurno da kada se e, procjenjuju znanstveni članci da odnosno e, zakonski propise da se to mora raditi na osnovu valjanih znanstvenih dokaza ako ne bude povjerenja doći će do tih kriznih situacija sa hranom i osjeća se to nepovjerenje prema znanstvenicima u cijelom nizu područja i postoji jedan e, nezavisni instrument e, koji ocjenjuje studije, ali ni ne mogu uvjeriti ljude u točnost njihovih procjena i ja ću se svakako raditi, radit ću na tome da ti standardi transparentnosti se povećaju. Hvala gospođa Auken. Jako mi se svidi ovaj vaš odgovor o farmaceutskoj industriji, ali morate znati da jako brine sve koordinatore to što je sada to uklonjeno. Kako vi možete zamisliti da uopće možete imati ikakvu kontrolu i ikakvih, ikakvog utjecaja bez direktnog e, sjedenja tamo? A drugo, što se tiče endokrinih disruptora, oni imaju e, velik učinak na zdravlje i zaista je krajnje vrijeme da poduzmemo učinkovite mjere protiv, e, u borbi protiv endokrinih disruptora. Sedmi e, program za zaštitu okoliša vam daje jasan mandat i nadam se da ćete se toga držati. I moje pitanje je hoćete li vi primjenjivati kriterije, horizontalne kriterije za rizike e, koji su e, definirani znanstvenim kriterijima i na endokrine disruptore ili ćete imati politički pristup gdje se nastoji minimalizirati učinak na, poslovne, na poslovni svijet. Hvala. Pradesu na Prvo ću nešto reći o o strahu. Ja sam se suočio sa KGB-om, sa sovjetskim režimom, e, hapsili su me, držali u zatvoru. Ali strah nije dobar. Ja sam studirao medicinu i prva stvar koju moramo učiniti je nastati da nikome ne naškodimo. To je dio Hipokratove zakletve. Endokrini disruptori su veoma osjetljivo područje i ovdje moramo dva puta razmisliti prije nego što donosimo nagle zaključke. Europska unija je zaista definirala kriterije. U ovom momentu imamo te e, privremene kriterije, ali moramo dalje to razmotriti i vidjeti kako možemo na osnovu znanstvenih dokaza definirati te konačne kriterije, ali to je veoma osjetljivo područje. Ako razmišljamo u medicinskim okvirima moramo biti veoma budni i pažljivi zato što se radi o po mogućem učinku na buduće generaciju, tako da moramo biti odlučni, ali odluke moraju biti zasnovane na objektivnim znanstvenim kriterijima. Imamo, kao što sam rekao, te privremene kriterije i nastojat ću tu pogurati to što je moguće više. E Hvala. sada e, gospodin Pedicini. Hvala Drago nam je bilo čuti vaš stav vezan e, za korupciju u zdravstvu, ali cijeli niz zemalja članica ima ljude koji se imenuju u institute za zdravstvo, zavode za zdravstvo i bolnice i tako dalje po političkoj liniji, a to ima negativan učinak e, po pacijente, po troškove, recimo e, lijekova, i općenito po e, politiku javnom zdravstvu i cijene su često neproporcionalno visoke zbog interesa farmaceutskih tvrtki. Dakle, zanima me e, što ćete vi učiniti da se smanje cijene e, lijekova u Europskoj uniji i na koji način ćete se boriti protiv korupcije i političkog utjecaja u, odnosno politizacije zdravstvenog sektora? Hvala. Sad ću govoriti na osnovu svog iskustva. To naravno može poslužiti kao primjer, ali to moramo gledati sa stanovišta nacionalnih sistema. Mi imamo e, deklaraciju financijskih i drugih interesa u svim e, našim institucijama zdravstvene skrbe i sada moramo progurati najbolji mogući paket e, mjera za borbu protiv korupcije kako bismo spriječili korupciju u zdravstvenom sistemu jer tu ima cijeli niz faktora. Tu također imamo i e, sustav javne nabave e, za medicinske uređaje, za lijekove i naravno pitanje, odnosno e, kodeksi etički i ta deklaracija e, financijskih i drugih interesa, e, deklaracija dohotka, dakle činjenica da se sve u bolnicama mora nabavljati putem natječaja, to sve već postoji, ali mi moramo omogućiti zemljama članicama koje, u čijoj nadležnosti to područje da to učine i da razmjenjuju primjere dobre prakse. Ja sam spreman e, poticati dobru praksu na tom području. Što se tiče pak rasprava o javnoj nabavi na europskoj razini, mislim da bi to mogao biti dobar korak naprijed. Cijeli niz europskih zemalja je već se dogovorio da ujedini, objedini svoje financijske resurse i primjerice da cijepiva nabavljaju zajedno. I onda se postiže ušteda zbog tih velike količina i to je nešto što nastojimo postići. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Dornano. Hvala. Gospodine kandidatu, sporazum TTIP predviđa da se europskim gospodarstvima uklone i zadnje barijere koje su ih čuvale od američkih e, apetita. No, tu se radi prvenstveno o sanitarnim i prehrambenim stvarima. E, evo već nekoliko godina velike grupacije iz SAD-a hoće dominirati naše tržište posredstvom eh, GMO-a i isto tako se bore da se ukloni, eh, uklone mjere eh, zabrane uvoza njihovih proizvoda. Da li komisija može prihvatiti da svoje poljoprivrednike i uzgajivače propaštava samo kako bi zadovoljili slobodnu trgovinu. Gospodin povjerenič, kako mislite zaštiti naše proizvode i prehranu od e, američke industrije koja e, je manje obzirna što se toga svega tiče? Hvala. Atsakydamas i klausimus anksčiau, aš jau U odgovoru na prethodna pitanja sam iznio svoj veoma jasan stav kao profesionalac, kao političar, kao osoba odgovorna za zdravlje i sigurnost hrane. Dakle, moj odgovor je ne. Ne, neće biti snižavanja ili zanemarivanja naših standarda sigurnosti hrane. To se neće učiniti. Naši standardi sigurnosti hrane su e, izrodili jedan zanimljiv mehanizam gdje naša poljoprivredne prehrambena industrija, mala ili velika, oni se svi drže tih standarda, imaju odličnu praksu na tom području i mi smo jedan od najvećih e, izvoznika hrane zato što su naši standardi tako visoki da mogu lako se plasirati na svako tržište. Dakle, kako mi onda možemo taj napredak koji smo postigli e, sada žrtvovati i e, to sve tumačiti e, uže i niže. Dakle, moj principelan odgovor je ne, to je moj stav. I uopće tu ne vidim nikakvu mogućnost da se o tome raspravlja, jer to nije područje gdje smo spremni na kompromise. Hvala. Gospodin Mikolašik. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine e, kandidate za mjesto povjerenika, dr. Andrij Kautis, e, istraživanje matičnih stanica ljudskog embrija nije e, donijelo nekih plodova, mada je tu i dalje postoji ta pravna i etička kontroverza, ali i dalje Europska unija financira e, istraživanja koja koriste embrijske matične stanice. I imamo inicijativu jedan od nas e, koja je posve ignorirana od strane komisije, a kojom se traži zabrana takvog e, istraživanja. Koji je vaš osobni i profesionalni stav prema tom pitanju? Kao povjerenik, hoćete li narediti da se napravi jedan, jedan jedno nezavisno istraživanje i izvještaj o e, lažnim obećanjima koje smo dobili vezano za e, ta istraživanja i hoćete li radije e, potaknuti istraživanje koje se koristi matičnim stanicama iz odraslih organizama kako bi se postigli ne, kako bi se postigao napredak na tom planu. Hvala vam na ovom vrlo profesionalnom pitanju. Koliko ja znam, mi smo iz iste profesije. Razmišljamo o studiji Fransa Collinsa eh, vezano za dešifriranje DNK i tog eh, mišljenja da se e, tu može postići neki napredak e, na planu liječenja. U toj studiji jasno vidimo sve etičke dileme. Moramo biti posebno osjetljivi na sva etička pitanja, a s druge strane istina je da e, korištenje matičnih stanica od ljudskih embrija za terapeutsko u terapeutsku svrhu, barem u zemljama e, za koje ja znam, se tumači na različite načine. Ljudi o tome čitaju, idu u treće zemlje. Vide što se tamo radi, ali e, tehnike liječenja koje bi se mogle uopće razmatrati i smatrati znanstvenima jer se koriste znanstvenim kriterijima, temelje se na znanstvenim dokazima, ne postoje. Znači moramo se pitati ako razmišljamo o e, korištenju toga u liječenju, moramo prvo razmisliti o tehnologiji, e, odnosno o evaluaciji tehnologije. Mi u Litvi smo se tek počeli baviti time, tako da ovo je sada moje osobno mišljenje jer ne znam, nemam baš puno iskustva tome, ali trebamo znači bolje i šire tehnologije, ali u kontekstu liječenja moramo to sve skupa bolje analizirati. Što se tiče znanstvenih istraživanja, ja se tu e, družim sa svojim kolegama koji se bave e, tim pitanjem i mislim da jedna diskusija, okrugli stol o tome je nužno potrebna i veoma važna. Hvala. Sada dajem riječ potpredsjedniku Pocu. Evo tu sam, e, ja sam gore, iza vas. Spomenuli ste ebolu, epidemiju ebole, ali sada imamo i epidemiju raka u Europskoj uniji. Imamo 150.000 ljudi koji umiru od raka crijeva svake godine. Imamo e, sve veći mortalitet e, od raka gušterače kod oba spola. Imamo slučajeve raka kod žena e, koje sve češće umiru od toga. I to je zaista, niko se time ne bavi. Hoćete li se vi time baviti i koje su vaši konkretni prijedlozi na tom planu? Hvala. E, <laughs> jūs palėtėt labai skaudžią temą. Ne tik vėžys, bet aplamai visos kardiovaskulinis. Ovo je veoma bolna tema. Rak, e, sve druge onkološke bolesti, e, endokrine bolesti, kardiovaskularne bolesti, sve to dovodi do velikog mortaliteta, ali e, vidimo da je da stanovništvo e, Europe je staro i 85% bolesti je povezano upravo s time, a to je veliko opterećenje za naše stanovništvo, za naše zemlje. Kada biste pokušali e, sve to staviti u gospodarski kontekst, vidjeli biste da akutne i kronične bolesti su veoma teško pitanje, a postoje znanstveno zasnovane metode da se toga, da se to spriječi. Znamo da profilaksa i posebno rane kontrole u slučaju raka su rješenje i to je nešto što se mora primjenjivati. Koji segment stanovništva e, poduzima e, preventivne mjere e, protiv e, kolorektalnog e, raka, znači raka debelog crijeva, e, jako malo njih. Govorio sam sa nekim stručnjacima i oni su rekli da bismo mogli mobilnim aplikacijama informirati ljude, mogli bismo imati preventivne programe i ljudi bi znali da imaju priliku da prođu preglede, da odu u različite institucije zdravstvene i moramo učiniti prevenciju e, inkluzivnijom, a e, riješiti problem raka bez prevencije je jako teško. Ako to ne možemo, onda moramo razmišljati o liječenju. Kad govorimo o liječenju, moramo govoriti o posljedicama i nuspojavama. A e, u međuvremenu postoji toliko načina kojima možemo omogućiti našim građanima da koriste te preventivne mjere, da dobiju informacije koje su im potrebne preko TV-a, preko mobilnih aplikacija, i interneta. Često gledam eh, Euronews eh, kanal, oni eh, ljudima govore o vremenu, a ne govore o aktivnosti sunca. Hvala. Gospodin Demesmaker. imate riječ? Hvala. Kandidate. Za moju stranku jako je važno da Europska unija surađuje s državama članicama kako bi zajamčila visoku kakvoću zdravstvene skrbi zasnovane na znanosti. Imam nekoliko pitanja. Dakle, smjernice se odnose na e, najbolje prakse zasnovane na dokazima. Ja vjerujem da ćete se složiti da su to najbolje smjernice. Neki govore o alternativnim lijekovima, drugi to ne podržavaju. Što vi mislite o tome, o tom dualnom pristupu? Da li se slažete e, sa mogućim priznanjem ili nepriznanjem e, i da je to nešto čime bi se trebale države članice baviti. I sada bih isto tako pitao nešto o prebacivanju odgovornosti glede farmaceutskih e, proizvoda sa e, opće uprave za zdravlje na opću upravu na drugu opću upravu recite mi e, dakle na opću upravu za unutarnje tržište što mislite o tome glede ovog drugog pitanja nastojat ću se podstarati da zdravlje bude dominantno u svim oblastima kolege Kajtes, Vandrkovska, Mimica, zaduženi za razvoj i svi drugi, mi ćemo svi zajedno morati razmotriti zdravstvene aspekte u našim eh, nadležnostima i raditi na tom polju. Što se tiče same agencije, bit će donesena zajednička odluka koju će donijeti kolegi ja ću to morati provoditi. Kad se radi o e, dopunskim alternativnim lijekovima i njihovim priznanjem, pa naravno to je nešto što se tiče nadležnosti država članica. Države članice su te koje donose određene odluke. Moja država je nastala e, u okviru radne skupine donijeti zakon o priznavanju alternativnih lijekova. Jer također se bave e, pitanjem financiranja, zdravlja. Dakle, postoje određeni koraci koji se poduzimaju. Možemo razmijeniti najbolje prakse u toj oblast, tom sektoru i e, donijeti određene zakonodavne, usvojiti određene zakonodavne tekstove. Ja mislim da ćemo svakako morati razgovarati sa predstavnicima država članica kada se radi o najboljim praksama. Hvala. Predam riječ gospođi Meissner. Ovdje sam. E, moje pitanje odnosi se na transrodne zdravstvene pitanje. Poreniče, da li će E, i dalje e, raditi o transrodnim e, ljudima kao bolesnim ljudima ili ćete pružati zdravstvenu skrb tom ljudima i kako ćete nastojati kako ćete to pitanje razmatrati u politici Europske komisije? Hvala. I ovo je pitanje koje se odnosi na ljudska prava. I moram istaknuti da prvo poglavlje povelje ljudskim pravima jako dobro. Ljudsko dostojanstvo ne smije biti dovedeno u pitanje i svi to moraju i svi ga moraju štititi. Dakle, ne može biti nikakve diskriminacije, osobito kada se radi o zdravstvenoj skrbi. Kada se radi o pružanju liječničkih e, zdravstvenih usluga, ovdje se moramo osloniti na prioritete zdravlja. Imamo Hipokratovu prisegu. i druge prisege i drugih profesija koje sve ukazuju na istu stvar. Stvar je jasna. Države članice su odgovorne za svoj nacionalni sistem zdravstvene skrbi i moraju u potpunosti e, poštovati zahtjeve koje nameće povelja zaštiti ljudskih prava. Hvala. gospođa Rodriguez ima riječ. Hvala, govorit ću portugalski. Zbog trojke južnoevropski i osobito u Galiciji, vide da ljekovi i zdravstvo više nije opće ljudsko pravo, privatizacija zdravstva danas je stvarnost. Što ćete poduzeti vi, kandidat, kako biste riješili taj problem? I drugo pitanje, mislite li šta poduzeti kako bi se zabranili ili ograničili negativni utjecaj tih stvari e, na zdravstvo. Istini za volju, ukoliko sam vas dobro razumio, cijanid Ovo što ste rekao cijenidu, nisam potpuno se razumio kontekst, ali dopustite da odgovorim na prvi dio pitanja koji se odnosi na privatizaciju zdravstvene njege. Kada je riječ o svim rezovima i o svim mjerama štednje u državama članicama moramo shvatiti da je to napravljeno na dosta mehanički način, a da se nisu uzeli u obzir svi relevantni aspekti. Ne može se srezati proračun podrivajući univerzalno pravo na bilo primarnu ili sekundarnu zdravstvenu njegu. Dakle, ukoliko srežemo taj proračun, to može imati jako bolne posljedice. Dakle, kad govorimo o otpornosti, učinkovitosti našeg zdravstvenog sustava, pa to su, evo, postoje neke stvari koje možemo sredstvom europskog semestra poduzeti, dajući savjete glede zdravstvenog sustava, ali najprije moramo vidjeti kakva je bila metodologija ocjene zdravstvenih sustava kako bismo doista mogli na komparativan način e, napraviti analizu svih 28 zdravstvenih sustava, ali univerzalna zdravstvena njega je bit svega i moramo jasno svima reći da moramo imati na umu tehnologiju, e-zdravlje, upravljanje i sve mjere učinkovitosti, sve što je usredotočeno na primarnu zdravstvenu zaštitu, na medicinske sestre, na obiteljske liječnike. Dakle, moramo usvojiti, timski usvojiti paket mjera koji se na to odnosi i sve će to biti jasno izneseno na stol pred sve. Hvala. Sada potpredsjednik Žavo, gospodin Andrew Kajtes. Evo me, ovdje sam iza vas. Ja bih se vratio na pitanje GMO-a. Prema novom prijedlogu, zakonodavnom prijedlogu, prekogranična kontaminacija postaće sve e, važnije pitanje s ovim novim prijedlogom. Da li ćete u skladu sa zahtjevima Europskog parlamenta tražiti obveznu, e, obvezatne mjere za boru protiv prekograničnih e, kontaminacija, da li ćete se postarati za to da je onaj zagađivač taj koji plaća, a države članice koje e, nemaju GMO-a, da li će se postarati da one mogu ostati dalje bez GMO-a i da se GMO ne prenosi prekogranično? Pa to je očigledna stvar ukoliko jedna zemlja dopušta svojim poljoprivrednicima da uzgajaju GMO usjeve, a druga to ne dopušta, a ako e, su ti usjevi zasijani 30 km od granice, pa naravno da vjetar može prebaciti e, te, e, to sjeme na drugu stranu granice i to će, dakle, tu će doći do, degrada, do kontaminacije, do degradacije usjeva i tako dalje. Dakle, to je izuzetno složeno pitanje koje mora u rješenje uključiti brojne dionike. Rasprava se mora usredotočiti na pitanje o tome kako zaštititi države članice protiv prekogranične kontaminacije. Prekogranična suradnja u državama članicama mora biti zajamčena. Dakle, mi moramo e, riješiti to pitanje. Samo slijepa osoba ne bi uvidjela da se tu radi o jako ozbiljnom pitanju. Ja vam ne mogu obećati da li te e, mjere trebaju biti obvezujuće ili ne, ali vam sigurno mogu obećati da ću e, s vama pomno e, razgovarati o tim pitanjima jer moram shvatiti koji sve mekanizmi su tu u pitanju. susjedne zemlje u susjedstvu moraju naći rješenje glede konkretnih mjera, no u svakom slučaju o tome ćemo trebati raspravljati i napraviti reviziju cjelokupnog postupka. Hvala. Renata Somer ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine Andriju Kajtis, opća uprava Sanko, ovo, ovdje sam, Digi Sanko, e, je bila zaštnički nastroje na ovom pristupu. Htjela je zaštititi potrošače od njih samih, a ne samo od duhana i alkohola, već i e, od hrane. I... Ovdje imamo brojne zabrane e, glede proizvoda za koje komisija smatra da su nezdravi. No problem je u tome da e, to ide protiv svih nutricionističkih savjeta. Dakle, ne možemo e, gledati sva ta pitanja na njihov način. Jer evo, postoje određeni nutricionički profili koji su evo, danas e, nepotrebni za prehrambene proizvode. Da li ste vi spremni e, povući te proizvode jer mi već čekamo e, osam godina transpoziciju tih proizvoda, a ovi koji već nemaju transpoziciju zadnjih osam godina, da li ste spremni povući ih? Dakle, recite mi kako vi tumačite sposobnost potrošača da kao odrasla osoba samostalno tumači prijedloge i primjenjuje ih, prijedloge koji mu se iznose. Istini za volju, ništa nije lakše ne od obećanja. Obećavati, ponovno obećavati, to, ali to bi bilo jako neodgovorno mislim da je bolje učiniti manje, ali bolje. U mom slučaju, znajući da započinjem sa radom u situaciji u kojoj postoje toliki problemi, tolika pitanja koja treba riješiti, moram priznati da sva pitanja koja se tiču nutricionističkog etiketiranja da su dosta problematična kada se radi o šećeru, soli, svim raznim kiselinama. E, Etiketiranje može biti jako različito i prehrana savjetovana može biti jako različna, drugačija od slučaja do slučaja. Kad e, pacijent ode kod liječnika, liječnik mu može dati stručni savjet, profesionalni savjet, a onda je na pacijentu ili na potrošaču da odluči koje proizvode će kupiti. To pitanje je jako složeno. Osobno ne mislim da mogu sam pružiti najbolje moguće rješenje. O tome trebamo raspravljati. Mišljenja su različita u tom polju i nije slučajno što komisija kasni. Meni najprije treba vremen da shvatim koja rješenja su bolja od nekih drugih. Vratit ću se sigurno na ovo pitanje jer ono mora dobiti valjano rješenje. E, da vam sad dam odgovor e, kako to napraviti, to bi bilo neodgovorno s moje strane. Hvala. Predsjednik Prnjo, izvolite. Ja bih htio malo dalje ići. Malo prije u svom uvodnom izlaganju i odgovarajući na kolegicu, kolegici Frederik kris rekli ste da kada budem, ako budem izabran u 11. mjesecu, cijeli taj paket ću pročešljati, treba, rekli ste da treba poštovati e, načelo subsidijarnosti i ne, ne doći u konflikt s državama članicama. Ja bih vas želio pitati, jer ima nas nekoliko koji sudjelujemo u tom drugom čitanju i smatramo da zajednički stav Europskog vijeća mora u svakom slučaju biti poboljšano i ojačano. Da li nas podržavate kako bi se taj stav Europskog vijeća poboljšao. Znamo da se 19 država članica suprotstavlja uzgoju GMO, ali zadnjih nekoliko godina izvršeni su određeni pritisci kako bi se e, postavio jedan popis zabranjih e, usjeva, dakle, da li, ali koji je bio nejasan, da li se vi slažete s nama da se napravi konkretni, jasniji, e, jasni popis kako bi se spriječilo e, kontaminacija tradicionalnih usjeva GMO usjevima i isto tako sustav e, nadoknade troškova žrtvama te kontaminacije. Eto, to je stav koji bismo željeli da razjasnite. Moram priznati da se osobno slažem sa vašim stavom uveliko. Dakle, kao prvo ovdje se radi u pitanju subsidijarnosti da se dokaže neovisnost i subsidijarnost država članica. Pitanje poput GMO-a jasno pripada državama članicama i paket mjera koji se odnosi na usjeve toga se e, tako, tako je i organiziran. Dakle, države članice trebaju donijeti vlastite odluke, ne trebaju čekati na kreiranje instrumenta, mehanizama od strane komisije i to je tako čak i kad se države članice ne slažu s tim. Ovo je jako čudna situacija i moramo naći rješenje. Što se tiče drugog čitanja, primijetio sam tu težnju Što se tiče situacije prekograničnih usjeva, tu su mi potrebni neki znanstveno utemeljeni podaci, analize. Možda su činjenice koje ste vi iznijeli točne, ali ja ne mogu dati jasne odgovore, jer e, to moram analizirati. Očito je da taj problem postoji i da ga se ne može izbjeći. A kada, se, kada je riječ o neovisnosti e, EFSE i njenih tehnika, istraživačkih tehnika, već sam odgovorio na to pitanje, ne želim se ponavljati, sve e, što se tiče transparentnosti je jako relevantno za sve nas. Hvala. Najljepša, gospodin James Nicholson ima riječ. Najljepša hvala povjereni kandidate. Danas se vodi e, sedma runda pregovora TTIP-a sa SAD-om i jedno od najkontroverznijih je harmonizacija e, prehrambenih standarda i to se tiče poljoprivrede. Naši farmeri moraju očuvati, imaju najviše standarde na svijetu, ali e, te standarde ne poštuju drugi izvan Unije i ne podnose jednak troškove. Ukoliko vi postanete povjerenik, kako e, mislite se postarati za to da e, sigurnost e, hrane ne bude umanjena i kako je namjeravate štititi u budućnosti? Hvala na pitanju. No, vjerujem da sam već e, djelomično odgovorio na nje. Ja se ovdje mogu vezati da se neću nikad složiti sa smanjenjem e, standarda sigurnosti hrane, ne samo hrane, već e, ljekova, medicinskih uređaja. Jednostavno ne vidim nikakav, nikakvo drugo rješenje, ne vidim da ovdje moguće donositi bilo kakve kompromise, jer to se odnosi na čitav zbir pitanja koji se tiču zdravlja naših e, sugrađana, potrošača, budućnost e, naše djece. Mi smo ti koji su odgovorni za buduće naraštaje, koji će za 30 i 30 godina preuzeti stvari u svoje ruke. Isto tako smo odgovorni za poljoprivredno prehrambenu industriju. Poljoprivredno prehrambeni sektor je izuzetno moćan i daje veliku dodanu vrijednost Europskoj uniji. No, ovdje kada se radi o standardima sigurnosti hrane, oni su oni kamen. I mislim da je stav komisije ovdje dosta jasan, ne dolazi u obzir da se smanjuju ili revidiraju e, naši standardi sigurnosti hrane. Zahvaljujem. Gospodine Tima. U Europi je stav prema GMO-ima trenutno vrlo negativan. Inovacije poljoprivrede bi mogle dovesti velike velika poboljšanja, primjerice smanjenje korištenja kemikalija. E, primjerice Nizozemskoj je jedan lijepi primjer borbe protiv e, borbe protiv bolesti krompira i zaključeno je da se preko 50% može smanjiti korištenje kemikalija. Dakle, koriste se geni, ali geni koji se premještaju unutar stanica jedne te iste vrste. Dakle, tehnike ovakve vrste se ne bi trebala smatrati GMO tehnikama. Slažite li se da e, rasprava o novom uzgajanju biljaka se temelji na znanstvenim dokazima, a ne samo na emocijama? Slažite li se da Europska unija mora biti otvorenja novim tehnikama e, uzgoja biljaka koje bi bilo na korist zdravlju potrošača i smanjiti također utjecaj na okoliš i e, planirate li isključiti ovu tehniku iz uredbe o GMO-ima kako bi ju poljoprivrednici mogli koristiti? Hvala. Tiesą pasakius, e, neturiu e, Da budem potpuno iskren, Dosta nisam dovoljno stručan što se tiče genetičkog inženjeringa e, u smislu e, stvaranja novih sorti. E, selekcijom u proteklih nekoliko stotina godina su se profilirale određene sorte. I tu se zapravo radi o izboru onih najotpornijih sorti. Isto se može primijeniti i na životinje, naravno. Prije 400-500 godina, jednostavno prirodnim selektivnim procesima, e, preživjele su određene vrste. No kako mi to možemo učiniti umjetno? Ja, iskreno govoreći, nisam stručnjak u ovom području, no potrebno je u ovom slučaju temeljiti se na stručnim dokazima i procjeni takvih dokaza. Bilo kakvo eksperimentiranje s prirodom e, povlači etička pitanja, pitanja sigurnosti i zaštite, tako da jesam otvoren novim inovacijama, tehnologijama, no moraju biti utemeljene na e, čvrstim znanstvenim dokazima. Hvala vam, e, zastupnica Ferenca. Hvala vam, predsjedatelju. E, kada govorimo o zaštiti zdravlja, tu se podrazumijeva da moramo zaštititi radnike, osobito radnike u velikim industrijskim pogonima i tvornicama. Dakle, moramo razgovarati o zaštiti tih radnika i e, ljudi u okolici. U jednom velikoj željezari e, došli smo do podataka o smrti radnika i Europska komisija je otvorila tužbu zbog neispunjenja obaveza protiv Italije u ovom slučaju. Tako da mene zanima kako biste vi inicijative poduzeli kako bismo se pobrinuli da na odgovarajući način zaštitimo i okoliš i zdravlje i hoće li doći do nekih novih tužbi, novih kazni e, zbog zaštite radnika u privatnim i javnim pogonima. Dakle, tako bismo se mogli pobrinuti da zaštitimo zdravlje građana i da države moraju nadoknaditi nanesenu štetu. Pitanje koje ste spomenuli od važnosti ne samo za Italiju, već i za druge države članice, za mnoge države članice. Stručnjaci koji se bave zaštitom na radu i medicinom rada moraju analizirati radno okruženje i učinak na zdravlje radnika. Koliko znam, postoji velik nedostatak stručnjaka u tom području u državama članicama, ali potrebno imati na umu i kolektivne ugovore koje bi također trebali imati odredbe koje se bave zaštitom na radu, jer postoji cijeli niz različitih mehanizama trenutno, a socijalna povelja predviđa korištenja ovih načela, što bi zapravo trebao biti dokument koji bi države članice trebale slijediti. Dakle, moramo imati jednu snažnu osnovu na temelju koje možemo raditi u ovom području. Naravno, imamo nadležnost država članica, ali postoji direktive koje se krše i nakon čega slijede tužbe. Što se tiče zdravstvene politike, ja ću biti vrlo strog E, inače ne bih poštivao niti svoju vlastitu profesiju. Dakle, očito je da možemo još detaljnije razmotriti ova pitanja, jer ne znam ovo konkretno pitanje, ovaj slučaj u Italiji koje ste spomenuli, ali uvjeravam se da će to meni osobno biti vrlo važna tema. Hvala vam. E, riječ ima zastupnica Lovin. Hvala vam, govorit ću na švedskom. E, Svjetska zdravstvena organizacija identificirala je otpornost na antibiotike kao jednu od najvećih prijetnji čovečanstvu i moramo ozbiljno djelovati ukoliko želimo izbjeći probleme e, poput smrtnih slučajeva zbog ovog razloga. U budućnosti, ukoliko e, dobijete ovaj portfelj, vi ćete također biti za to nadležni. 2011. je započet jedan akcijski plan koji se bavi otpornosti na antibiotike, no to neće biti učinkovito ukoliko se ne pozabavimo ovim problemom. Sve više antibiotika se daje i životinjama i ljudima u Europskoj uniji i postoji velika razlika u upotrebi antibiotika između pojedinih država članica. Italija i Cipar ih koriste 30% više za životinje primjerice nego Švedska. U Danskoj ih se mnogo više koristi, 90% e, svinja u Danskoj e, imaju određene multirezistentne bakterije i do sada je četiri ljudi već umrlo od tog soja bakterija. Dakle, kako ćete se vi pobrinuti da direktiva o krmivima bude prevedena u svim državama članicama kako bismo imali bolje e, zdravlje životinja. I hoćete li se pobrinuti da dobijemo i novu uredbu o dobrobiti životinja, e, za što je parlament već zatražio u mnogim rezolucijama? Dakle, imamo e, dva pitanja ovdje, otpornost na antimikrobne ljekove i dobrobiti životinja, pa bih započeo sa antimikrobnim ljekovima, odnosno otpornošću na njih. Danas se u veterini koristi mnogo antibiotika, Na postoje pravila o tome kako ih se ne, može, ne smije koristiti za profilaksu niti za tovljenje životinja. Dakle, antibiotike se može koristiti samo u slučaju bolesti, što se mora striktno kontrolirati, dakle isključivo za liječenje određenih bolesti. I kada govorimo o otpornosti na antibiotike e, i ljudskoj potrošnji antibiotika, e, da e, potrebno je osnažiti kontrolu upotrebe antibiotika. E, to se mora učiniti i u našem vlastitom zdravstvenom sustavu jer postoje zaraze u bolnicama gdje postoji dramatična statistika o smrtnosti. 40.000 tisuća ljudi u diljem Europe u mire od zaraza bolnicama i to onih koje su otporne na bilo kakvo antibiotičko, antimikrobno liječenje. I dakle, to je od ključne važnosti uhvatiti se koštati sa time. Kada pogledamo otpornost naših zdravstvenih sustava, prije svega moramo razmotriti akcijske planove koji se bave otpornošću na antibiotike i moramo procijeniti sve mjere koje koristimo u tom području pitanje vrlo složeno, tiče se i upotrebe antibiotika u veterini i e, humanoj potrošnji, dakle radi se doista o složenom velikom pitanju. Kao liječnik poznajem vrlo dobro to pitanje i ne mogu da njega odgovoriti u dvije minute, no kada govorimo o okvirnom dokumentu za dobrobit životinja, to je također važno pitanje o kojem moramo detaljnije raspraviti ne mogu vam dati neka halaka obećanja o tome što se sve može učiniti, no moram reći da se ovim pitanjem doista treba detaljno pozabaviti i iznaći neka rješenja. Hvala vam, zastupnik Balca. E, Gospodin Andrej Kajtis. Zdravstvena politika i politika sigurnosti hrane u Europskoj uniji obuhvaća cijeli prehrambeni lanac. To vrijedi i za GMO. Po vašem mišljenju, da li bi relevantna, na čemu bi trebala biti utemeljena relevantna direktiva? E, na, prije svega na pitanjima unutarnjeg tržišta ili na zaštiti našeg okoliša. Dakle, koji vam je faktor važniji, što je prioritet? Dakle, jedno mora biti važnije od drugog. Sljedeće pitanje Europski gospodarski socijalni odbor izjavio je sljedeće. Upotreba e, tehnologija koja se ne temelje na GMO, e, olaganje u održivu u intenzivnu poljoprivredu, e, su neke stvari gdje Europska unija može postati dominantni igrač. E, no to nije zapravo istina što se tiče GMO-a. Na kojoj ste vi strani? Na jednoj strani e, ili na drugoj? Ispričavam se, no e, moguće da nisam razumio baš kontekst vašeg pitanja, ali pokušat ću svejedno odgovoriti. Prije svega, opisao bih onu stranu koju ja zastupam. Ukoliko uzmemo u obzir klimatske promjene danas, ukoliko uzmemo u obzir razinu pritiska na naš okoliš i degradaciju biološke raznolikosti diljem svijeta, možemo vidjeti koji to utjecaj ima na ljudsko zdravlje. Sudjelovao sam e, na općem vijeću Svjetske zdravstvene organizacije i ondje se analiziralo analizirala se međusobna povezanost između klimatske promjene i ljudskog zdravlja. Mi danas živimo u vrlo specifičnom okruženju, a koji aspekt, koja strana bi trebala biti važnija, mislim da je jasna. Zaštita okoliša je najvažnija, je bez tako nečega ne možemo opstati, ne možemo živjeti. Dakle, moramo biti iznimno osjetljivi, oprezni, vezano uz okoliš u kojem živimo. A što se tiče poljoprivrednih proizvoda, organskih proizvoda i sličnoga, oni također moraju pronaći svoj vlastiti položaj na tržištu ne možemo govoriti samo o intenzivnim tehnologijama koje koriste gnojiva ili genetski modificirane organizme. To je sve potrebno e, pomno proučiti. Ukoliko u škole želimo unijeti organske proizvode, to bi doista bio plemenit zadatak i vjerujem da je to u nadležnosti država članica. No ne mogu vam e, jasnije reći na kojoj strani ja pripadam. Zahvaljujem zastupnica Delej. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine kandidat. Evo, ovam, ovdje sam, ispred vas. Tračanje hrane u Europi je jako e, velika tema. To mora uh, riješiti. Vi kao kandidat uh, možete li nam reći kako se namjeravate baviti tim pitanjem e, i kako ćete surađivati s povjerenikom zaduženom za poljoprivredu u okviru tračenja e, prehrambenih proizvoda, da li ste spremni e, organizirati prikupljanje kod proizvođača i dijeljenje u humanitarne svrhe prehrambenih proizvoda koji su nužni za prehrambenu ravnotežu. Inače, endoktrini disruptori e, je tema koja, kojom, su, kojom su se mnogi dokumenti bavili. E, vi kao kandidat e, za sigurnost hrane, da li namjeravate išta poduzeti s tim u vezi? Dakle, što se tiče endokrinih disruptora, već sam rekao da moramo naše srednjoročne kriterije zamijeniti onim konačnim, završnim, što je prije moguće kako bismo mogli procijeniti e, mogući utjecaj ili štetu endokrinih disruptora na ljudsko zdravlje. Dakle, to je nešto što moramo doista primiti zdravo za gotovo. Što se tiče otpada hrane, ako uzmemo ovu bočicu vode, ona ima rok upotrebe, na kojem i potrebno je upotrebiti do 16. nekog. Dakle, da li još uvijek možemo upotrebiti 17. Vjerujem da da. Dakle, mislim da se moramo voditi zdravim razumom. Ne možemo ovakvu bočicu vode jednostavno baciti. Dakle, kada se govori o velikom broju proizvoda, prehrambenih proizvoda, moramo jednostavno upotrebiti zdravi razum, e, biti razumni. Mislim da je dobra zamisa banke hrane, dakle nevladin sektor je tu važan, moram razgovarati sa industrijom jer stotina tisuća tona hrane se baca svake godine. I to se ne može prihvatiti. Toliko je siromašnih u Europi da vjerujem da ne smijemo da ne možemo nego uhvatiti se u sa tim pitanjima. I to doista mora postati relevantna tema u našem svakodnevnom životu. Zastupnica Vilmot. Hvala vam. Prošli prosinac komisija izdala izvješće o označavanju zemlje porijekla za prehrambene proizvode i meso. Smatrilo smatralo se da je to skupo, no istraživanje potrošača u Francuskoj je pokazalo da označavanje, primjerice za bolonjez, e, košta manje od jednog centa. I jasno da potrošači žele e, informacije odakle dolazi mesa koje jedu, osobito nakon skandala sa konjskim mesom. Dakle, hoće li potvrditi e, rad na ovom zakonodavstvu, a također na označavanju alkohola, jer potrošači bi morali biti u mogućnosti donijeti zdrave izbore, uključujući koliko kalorija sadrži alkohol. Dakle, kada bismo mogli očekivati to izvješće i hoće li alkohol potpasti pod istu regulativu kao i preostalo hrana i piše. još jedna stvar samo, e, sa parlamentom je dogovoreno korištenje e, prehrambenih profila, nutricionističkih profila, a po tom pitanju još uvijek čekamo potvrdu komisije. Djel, djel što se tiče tih nutricionističkih profila, to je veoma kompleksno pitanje koje se odnosi na različite načine prehrane i tradicije i navike u zemljama. U nekim zemljama eh, imamo sol u kruhu, u drugom u drugoj imamo parmezan, u nekim zemljama vole dimljenu šunku koja je dosta začinjena i koja ima dosta visok udio soli. Znači radi se o jednom vrlo složenom pitanju. I to je razlog zašto komisija e, treba malo više vremena. I naišla je na poteškoće u razrješenju te stvari. Ja ću svakako morati se time pozabaviti i dubinski. Što se tiče označavanja kalorija na alkoholnim pićima, ne znam zašto postoji e, to izuzeće za proizvođača alkoholnih pića. Proizvođači alkoholnih pića označavaju godinu proizvodnje i to je stvarno pozitivno, ali, ali ne govore o kalorijama. A ima ih dosta u alkoholu, tako da o tome svakako treba razgovarati. Zamolit ću vas samo da ponovite prvo pitanje. Što se tiče porijekla mesa u mesnim prerađevinama. znam i zapravo prije saslušanja sam se sam razgovarao sa stručnjacima i e, tražio sam od njih podatke naši potrošači žele znati odakle je meso znači moramo se vratiti e, ponovno to razmotriti vidjeti tko e, će platiti eventualne troškove i koliki su ti troškovi a sada gospođa Gerling hvala ja bih se htjela vratiti na temu endokrinih e, disruptora i neću se ispričavati za to zato što je to veoma visoko na listi prioriteta ovog odbora i mislim da nam niste baš dali točan odgovor kako namjeravate se protiv toga boriti e, osim što ste rekli da ćete se založiti da se definiraju kriteriji. Znači u razvoju tih kriterija možete li nam reći da će jedan e, set kriterija se razviti e, kako bi se identificirale tvari koje imaju ta svojstva koje mogu dovesti do e, disrupcije e, djelovanja endokrinih žljezda i da li, na koji način će se upravljati sa tim substancama koje su identificirane kao endokrini disruptori? Kad se bolje upoznam sa materijalom vezano za endokrine, odnosno kada sam se bolje upoznao sa time, e, vidio sam kako je to velik problem. Imamo pesticide, imamo ambalažu, imamo kozmetičke proizvode, druge tvari koje se koriste u veterini i tako dalje. Znači, to je jedan problem koji ima mnogo aspekata i istraživanja koje se sada provode obuhvaćaju jedno jako široko područje. I popis konačnih kriterija će se morati odobriti na osnovu svih aspekata. I morat ću čuti što o tome misle e, stručnjaci ja sam odlučan da se ponovno pozabavim tim pitanjem kad se s njime bolje upoznam. Bilo bi neodgovorno da ja sada vam dam odgovor, a da nisam detaljno proučio cijelu tu stvar. I te tvari imaju vrlo kompleksne odlike, zato što se radi o cijelom nizu. Kolega Busoj. Kad sam pročitao odgovore na vaša pitanja, bilo mi je drago da sam vidio da je jedan od vaših prioriteta da se poveća učinkovitost zdravstvenih sustava kako bi dali ravnopravno, odnosno jednaku razinu zdravstvene skrbi koja je istovremeno i financijski održiva. Javna rasprava o održivosti e, sistema zdravstva e, se uglavnom fokusira na proračune, troškove i cijenu lijekova i tako dalje, ali novi lijekovi e, donose e, ne samo bolji učinak pozdravlja zdravlje pacijenata nego i uštede, ali e, činjenica da u mnogim europskim zemljama, pa uključujući moju, ljudi nemaju jednak pristup tim inovativnim terapijama je velik problem i u europskom semestru, preporukama europskog e, semestra e, je zdravstvo veoma važan element i na koji način ćete vi vi se pobrinuti e, da pacijenti imaju pristup istoj liječničkoj skrbi svuda i da se na taj način osiguraju isti ishodi liječenja. Hvala. Inovativne terapije i načini liječenja moraju se procjenjivati na taj način da se primjenjuju odgovarajuće metode. Naravno, inovacije su uvijek skupe i onda moramo pitati industriju zašto naplaćujete te inovativne terapije toliko. ali inovacija mora ići dalje i moramo imati e, neke odbore gdje će se procjenjivati te inovacije. Mi imamo te odbore u zemljama članicama, ali imamo problem gdje metodologija za procjenu tih inovacija nije ista. Moramo imati jednaku e, metodologiju u Rumunjskoj, Španjolskoj, Litvi. Moramo se e, dogovoriti oko metodologije za ocjenjivanje tih inovativnih terapija, jer sada postoje velike razlike. Što se pak tiče financijskog aspekta, naravno, mi se suočavamo sa različitim mehanizmima financiranja e, lijekova u zemljama članicama. Iz praktičnog iskustva mogu vam reći da možemo postići uštede sa učinkovitijim propisima koji se odnose na generičke lijekove. Možemo uštedjeti milijune eura i onda se taj novac e, može e, vratiti natrag u taj fond i možemo onda dogovoriti sa farmaceutskom industrijom da se ti novci ulažu u inovaciju i s druge strane farmaceutska industrija bi se obvezala da smanji troškove, cijene. I mislim da se može pregovarati o tome. To je naravno povezano sa načelom subsidijarnosti Europska unija ne može e, nametati zemljama članicama nešto zbog subsidijarnosti, ali moramo taj problem riješiti. E, kolega Paolucci ima pitanje. Gospodine predsjedavajući, evo tu sam. Da, bacanje hrane je zaista sramotna stvar. 180 kg hrane se baca po osobi u Europi do 2020. to će se povećati za 40%. Pretilost e, je prava rak rana. Pola milijarde ljudi istovremeno umire od gladi. Mi imamo ograničene resurse, posebno što se tiče tla i vode. A s druge strane imamo to bacanje hrane koja završava na otpadu. Znači zaista trebamo te inicijative, ali mi moramo učiniti više. Imam nekoliko konkretnih pitanja za vas. Priopćenje komisije o osnivanju e, sustava održive prehrane u Europi, to je blokirano. Hoćete li se vi pobrinuti da to priopćenje bude izdano što je moguće prije i hoćete li se obvezati da potaknete, da, da potaknete zakonske propise koji bi e, unificirali e, stavove o tome? Nema nikakve sumnje kada govorimo o bacanju hrane, kada govorimo o tim činjenicama, one su stvarno sramota. i ta neodgovor, to neodgovorno tračenje naših resursa jasno je da moramo hitno poduzeti mjere. Od samog početka ću ću raditi na reviziji tih priopćenja i sada moramo zapravo proći kroz sve zakonske propise, direktive, uredbe, priopćenja kako bismo vidjeli gdje su prioriteti. I to će biti na mom radnom stolu. Ne mogu vam dati E, neko obećanje vezano za zakonske prijedloge zato što ćemo mi e, surađivati na razini kolegija u komisiji, ali naravno e, te rasprave će biti otvorene i bit će komunikacija između komisije i odbora i raspravljat ćemo o svim relevantnim aspektima i zaista ćemo intenzivno raditi na tome. Uvjeravam vas. Hvala. Sada dolazimo do trećeg e, seta pitanja. E, kolege iz e, odbora za poljoprivredu. Počinje kolega Herman Dofman. Imam jedno pitanje vezano za zdravlje. 2007. komisija je iznijela prijedlog da se razmotri, razmotre mikrotvrtke sa manje od 10 zaposlenika, da se njih oslobodi obveza vezanih za onaj HASP, e, znači e, higijenske mjere. To vijeće nije prihvatilo i u okviru programa REFIT to je e, povučeno, a mislim da bi to bilo jako pozitivno, dakle da te male kompanije ne moraju udovoljavati tim uvjetima tog certifikata HASP. Znači da li vi kao povjerenik bi bili spremni dati takav prijedlog ili što biste vi učinili na tom planu? uvjeti za provođenje higijenskih mjera za male ili velike kompanije. To se mora primjenjivati. Nekad neka mala kompanija koja zapošljava tri čovjeka može recimo dostavljati hranu vrtiću i ako oslabimo e, standarde higijene, e, onda ćemo imati problem e, gdje djeca mogu se razboljeti. Recimo da neka žena koja radi u kuhinji ima mm, neku ranicu na prstu, upaljenu i stafilokokom se zarazi kompletna hrana. Ne možemo govoriti o smanjenju, snižavanju uvjeta. Postoje drugi standardi koji se mogu ponovno razmotriti. Imamo toliko zakonskih propisa koji se često preklapaju. Možda bi se u tom kontekstu moglo na neki način pronaći neko racionalno rješenje, ali što se tiče higijene i standarda higijene, to bi bilo jako neodgovorno kad bi se to e, oslabljivalo i smanjivalo. Zemlja koju najbolje poznam je imala e, slučaj kad su neka djeca umrla zbog, upravo zbog takve infekcije. Znači, to je veoma delikatno pitanje. Hvala. Gospođa Đufrida, hvala. Evo tu sam. Dobrodošli, gospodine povjereniče. Vi ste naglasili da je zdravstvo zdravlje društveno dobro i da trebamo u prevenciju, kao što znate. Postoji jasna veza između dobrobiti životinja i ljudskog zdravlja jer infekcije, eh, imamo velik broj infekcija koje mogu dobiti životinje i ljudi i zaštita životinja koje su dio prehrambenog lanca je veoma važna. Znači što ćete vi učiniti kako biste promicali dobru praksu u uzgoju životinja, u uzgoju stoke, već ste eh, rekli nešto o odgovornjem korištenju lijekova i antibiotika, ali kako ćete vi e, nametnuti te mjere u slučaju trećih e, zemalja koje ne provode te mjere i onda imaju nelojalnu konkurenciju. I naravno e, uvjeti u kojima se uzgajaju životinje utječu na ljudsko zdravlje i trebamo također izbjeći i patnju životinja u trenutku kad ih se kolje. Da, svakako. Životinje često pate. U transportu ili kod klanja. Kod klanja imamo neka izuzeća iz vjerskih razloga i mi moramo poštivati vjerske tradicije. No, Dobrobiti životinja je veoma osjetljivo pitanje i za mene. Što se tiče trećih zemalja, dok sam se pripremao za ovo saslušanje, raspravljala sam o tome sa svojim kolegama. Bilo mi je interesantno kad sam saznao da naša veterinarska inspekcija se može organizirati u trećim zemljama koje žele izvoziti u Europsku uniju i stručnjaci iz Europske unije idu tamo i uvjeravaju se da su standardi zadovoljeni i po potrebi mogu zabraniti e, uvoz. Kad se govori o zaraznim bolestima ili drugim e, opasnostima koji su povezani sa uvozom hrane, moramo znati da, se, da postoji mogućnost da se blokira uvoz jer treće zemlje ne mogu kršiti naše standarde i ne, ne može im se dozvoliti da uvoze e, zarazne bolesti u Europsku uniju jer to može dovesti do tragičnih posljedica. Znamo da se epidemije šire poput e, vatre u ovom globaliziranom svijetu što se tiče e, otpornosti na antibiotike, to je jedna veoma široka tema. Nažalost imam samo dvije minute, ali e, spreman sam kasnije s vama razgovarati o toj temi. Hvala. Gospođa Paulson. Hvala i dobrodošli. Samo sam htjela ponoviti dvije stvari koje su rekli prethodni govornici. Kao prvo korištenje antibiotika za dvije, dakle dvije trećine svih antibiotika se koriste u veterinarskoj medicini. Znači lavovski dio otpada na profilaksu zato što ljudi ne znaju kako uzgajati životinje kako treba. I 70% svih zaraznih bolesti su zoonoze. Znači radi se o bolesti koje prenose životinje i e, prenose se među svim sisavcima uključujući i ljude. Parlament eh, je toliko puta tražio da se podnese prijedlog za zakonski propis eh, koji će, se, obuhvaćati dobrobit životinja u Europskoj uniji. Komisija je u okviru svoje strategije za zaštitu životinja koja je sada na snazi prihvatila taj prijedlog. Znači, moje pitanje vama je jasno i glasno hoćete li se vi pobrinuti da e, taj zakonski prijedlog prođe kroz mašineriju u jednom razumnom vremenskom roku koliko ja znam sad se provodi studija da se nađe odgovor je li potrebno e, donijeti nove zakonske propise na tom području. Ja osobno mislim da dobrobit životinja je osjetljivo pitanje koje se treba s pravnog stanovišta veoma pažljivo urediti. To je moje mišljenje. Mi ćemo dobiti rezultate te studije, te ćemo onda na kolegiju o tome razgovarati i prijedlozi za nove zakonske propise su nešto o čemu odlučuje cijeli kolegi. Moj osobni stav je jasan. Trebamo naći rješenje da ubrzamo rješenje ovih problema. Hvala. Gospodin Zulo ima riječ. Hvala. Dobar dan, povjereniče. Želio bih se vratiti na ono što ste rekli na samom početku svog javljanja, svog izlaganja. Rekli ste da je zdravlje ljudi jako važno za vas, kako želite poboljšati kvalitetu života naših sugrađana i pomoći im da žive u dobrom zdravlju. Ja mislim da trebamo imati održiv način življenja, no vratimo se na pitanje prehrambenih proizvoda koji se bacaju. To je nešto može imati negativan utjecaj e, i što se tiče prehrane i sanitarno. Dakle, ti rokovi trajanja određenih proizvoda, naravno to je dobro što postoji, ali neke države idu još dalje E, i usvajaju određene tekstove kako bi naveli potrošače da troše takve proizvode koji nisu više dobri za zdravlje. Da li pristajete na takve stvari i što mislite da li bi trebalo određene mjere poduzeti i što bi to konkretno bilo? Prevencija nezaraznih bolesti je jako važna i način prehrane i živ... način življenja života su jako važni. Prevencija već od vrtića, sve to je jako važno. Jer najbolje odmah odrediti način e, naš ponašanja jer naknadno je kasno, odnosno teško to izmijeniti. E, prevencija rizika važna, prekomjerno korištenje duhana, alkohola, šećera, sve su to važne, jako važne stvari. I programi koji pomažu da se upravlja e, faktorima rizika je nešto što je u nadležnosti država članica. Mi, komisija, možemo potaknuti države članice da se pozivaju na europske programe i iznose, odnosno usvajaju projekte. Čak se i europski fondovi mogu koristiti za financiranje takvih projekata. Za sad je samo 3% fondova posvećeno prevenciji. To nije dovoljno. Moramo ohrabriti države članice da posežu za strukturnim fondovima e, za financiranje fond, e, programa za prevenciju. O tome možemo raspraviti na europskom semestru. Treba nam čitav niz programa kako bismo ohrabrili države članice da donesu intenzivne mjere za borbu protiv nezaraznih bolesti. Hvala. Sada gospođa Mori. Europski potrošači i naši sugrađani ne znaju baš što jedu i to je štetno za zdravlje u Europi, osobito u Italiji, osobito kada se radi e, o uporabi GMO proizvoda e, koji završavaju našem stolu. Ne mislite li kako je zaštita zdravlja nešto što ide posredstvom jasnijeg, transparentnijeg etiketiranja i što bi e, treba, i gdje bi trebali figurirati isto tako proizvodi koji potječu eh, od GMO-a i ne mislite li da bi trebalo eh, imati na umu akumulaciju tih eh, GMO-a? Ne mislite li da 0,1 postotna kontaminacija je već isuviše velika stopa? Ne mislite li da bi trebalo riješiti taj pravni vakum kako ne bismo bili e, preplavljeni tim GMO proizvodima za koje uopće ne znamo kakav utjecaj imaju na ljudski organizam. Vjerovatno se svi slažemo s tim da je najvažnije imati utemeljene znanstvene dokaze. Potom trebamo imati povjerenja u neovisnost tih znanstveno temeljenih dokaza. Ako su subvencionirani od strane industrije, onda može doći do zloporaba. U slučaju direktive o duhanu vidjeli smo objavljene publikacije prema kojima to nije štetno za zdravlje, a onda smo nastojali vidjeti na kakve znanstveno utemeljene dokaze se oslanjaju, ali tu nije bilo nikakvih znanstvenih dokaza, to je bila čista propaganda, tako da moramo velik trud uložiti u pouzdanost tih znanstvenih dokaza. Onda tu ima i kodeks alimentarius gdje i nam imamo pravila koja su u potpunosti priznata i koja treba provesti u praksi. Na primjer, ako imamo nisko kvalitetnu hranu, onda moramo vidjeti kakav kontrolni sustav imaju države članice kako bi se to spriječilo i u slučaju da to nije zadovoljavajuće, onda možemo posegnuti za europskim mjerama, ali to je jako kompleksno pitanje i trebamo spostarati da i mi na europskoj razini imamo određenu dodanu vrijednost, ali svakako u dijalogu sa državama članicama. Hvala. Sada prelazimo na zadnju skupinu pitanja. Ovdje su ponovno u pitanju zastupnici iz odbora Envi. Najprije dajem riječ kolegi Tanasesku. Hvala predsjedniče. 1,3 milijuna ljudi e, umire godišnje od tuberkuloze. E, širenje e, tuberkuloze je veliki pro, e, jako problematično s obzirom na otpornost na određene lijekove. Države članice i susjedne regije nisu uvijek bile u mogućnosti da pokažu da su u stanju da se bore sa ovom prekograničnom e, pošasti. E, moramo naći rješenje da se borimo s ovom epidemijom, osobito kada imamo na umu povlačenje globalnog fonda i e, otpornost dakle lijekova na tuberkulozu gdje imamo do 400 puta e, veću, veću uspješnost e, i samo svaki treći e, je dovoljno dobar za borbu protiv tuberkuloze. Dakle, gospodine, recite mi da li biste vi e, kao povjerenik e, priznali da tuberkuloza predstavlja ozbiljnu opasnost zdravstvenu pošast prekogranične prirode i da li ćete poduzeti mjere, nužne mjere kako bi se borili na razini Europske unije protiv te pošasti tuberkuloze? Hvala. priznati infekciju kao epidemiju ili pandemiju, da bismo to napravili moramo poštovati određena pravila. Ja nisam stručnjak, nisam epidemiolog. Dakle, moram poštovati pravila, ali u svakom slučaju moram priznati da je broj slučajeva, broj vrsta tuberkuloze koja je otporna na ljekove jest činjenica i da isto je tako činjenica da se širi u brojnim državama. Mhm. istovremeno s jedne strane možemo potaknuti vlade da paze na najranjivije društvene skupine kojima je najpotrebnija pomoć. Ovdje govorimo o ljudima koji e, zlopravljaju alkohol ili ovisnici o alkoholu ili o drogama ili ljudi koji imaju teške životne uvjete, no problem u tome što oni nisu, e, nemaju konstantno liječenje, prekidaju stretmane. Mi moramo pružiti socijalnu no, etičku pomoć, trebamo im davati, pružati skrb i hranu, u suprotnom neće biti riješeni ti problem. Ja sam s time bavio veliki broj godina, tako da moramo postaviti, možemo vidjeti u državama članica što nedostaje, ne samo glede zdravstvene skrbi, već i druge stvari koje idu e, paralelno uz e, zdravstvenu skrb, e, zdravstveni tretman, jer ukoliko se osoba liječi određeno vrijeme, onda se prestane liječiti, onda ta osoba razvija otpornost na određene lijekove i onda dalje širi tu zaraznu bolest. Naravno imamo veliki problem, svjetska zdravstvena organizacija je na to ukazala kao na prioritet. Tako da ukoliko potvrdite moje, moju kandidaturu, ja sam e, stručnjak e, i naravno da ću raditi na tom polju. Da li ćemo pak to smatrati kao pandemiju, pandemiju, o tome e, se treba još raspravljati. Hvala. Gospodin Giska ima riječ. Hvala, predsjedniče. Kandidate. Gospodine Andriju Kajitis, europski zdravstveni sustav je pred velikim izazovima, osobito kada se radi o rashodima. Naime, e, povećanje učinkovitosti, isplativosti sustava bi uveliko pomogla. No, e, uporaba suvremenih e, komunikacijskih sredstava u e, zdravstvenom sektoru kaska uveliko za drugim sektorima koji su odavno usvojili digitalnu revoluciju. Vidite li koja može, koji može napredak biti ostvaren usvajajući suvremena komunikacijska sredstva i isto tako što ćete raditi na interoperabilnosti e lječenja e zdravstvenog sustava. Hvala. Jako mi je drago što je među glavnih eh, deset eh, prioriteta komisije digitalna Europa jedna od njih. Vidim, odnosno eh, e-zdravstvo je tu uvršteno i mislim da ima veliki potencijala. Možemo raditi s industrijom, sa znanstvenicima i raspravljati o mogućnostima koje su pred nama, imati mobilnu aplikaciju, kako bi se kardiogram e, odmah poslao e, u zdravstveni centar e, i da, da se na brzinu odgovori pacijentu da ima problem ili ne. Dakle, to su neke stvari koje možemo napraviti. Isto tako imamo mobilnost naših sugrađana. Možemo tako i stvarati nova radna mjesta. Ova, od digitalno zdravstvo bi moglo pomoći uveliko evo, u kontekstu europskog semestra moramo vidjeti kako države članice primjenjuju eh, te eh, nove programe. Imamo i neke lidere, e, eh, recept i drugi, druge elektronske usluge. No problem je u tome što države članice ne komuniciraju dobro međusobno i još jedan problem jest postojanje različitih programa koji međusobno ne funkcioniraju na najbolji mogući način. Tako da moramo riješiti problem tih e, uskih grla i postarati se da komunikacija bude puno kvalitetnija i da postoje interoperabilni sustavi i da razne bolnice mogu zajedno e, surađivati. Ja sam kardiokirur koji je puno radio s elektronskim uređajima i to je jako važno pitanje za mene i e, o tome ćemo, time ćemo se puno E, pozabaviti. Hvala. Gospođa Kadenbak, izvolite. Povjereniče. Nezarazne kronične bolesti kao što je diabetes, e, krt karcinom i tako dalje su e, sve zastupljeni u Europi 86% smrtnih slučajeva izazvanje tim bolestima i to je sve veći teret koji e, za Europsku uniju. A što nam možete reći o nejednakostima u zdravstvenim sustavima jer to su jako važne političke obveze. Dakle, Europska unija se u novim smjernicama Eh, obvezala da će rješavati problem nejednakosti između zdravstvenih sustava. Zdravstvo je jedan od prioriteta, ali zasigurno stoji na nižem mjestu nego drugi prioritet. Mi želimo da se borba protiv kroničnih bolesti eh, poboljša, u velikoj želimo da se poboljša stanje borbe protiv tih bolesti. Želimo imati prave prioritete. Kako se možete postarati da će preporuke državama članicama u okviru europskog semestra E, valjano uzeti u obzir pitanje zdravstva i da li ćete nam pomoći biti naš partner da se ostvari opismenjavanje naših sugrađanja po pitanju zdravstva? Hvala na pitanju. Kad bismo mogli razmijeniti stavove, podsjetio bih vas da sam upotrijebiti izraz za prevencija, promocija i zaštita. Često kad čujem javne ličnosti kako govore, misle da te tri riječi predstavljaju istu stvar. Ne. Ove tri riječi podrazumijevaju veliki broj različitih e, tehnika i instrumenata koji se različito očitavaju u različitim politikama. Iskreno govoreći ne znam ni za jedno mjesto gdje ministri poljoprivrede, e, obrazovanja, pravosuđa, e, socijalnog pitanja nemaju nikakve veze sa zdravstvom. Svi oni svi gledaju kako smanjiti socijalnu diskriminaciju, socijalne razlike i nastoje e, kontrolirati e, zdravstvene rizike i zdravstvene resurse. Zdravstveni resursi predstavljaju najveću moguću investiciju za e, za ljudstvo, puno veću investiciju od bankarskih investicija. Dakle, u tih deset e, prioriteta, bilo da se radi o pravednom tržištu, o digitalnoj politici i tako dalje, svugdje možemo vidjeti neke stvari koje se odnose na zdravstvo. I uvjeravam vas da ću nastaviti uvjeriti svoje kolege povjerenike da usvajaju paket, da usvaju paket instrumenata. Pitanje koje ste poslali jako dobro. Ako bismo svi mogli doći do dogovora da ti instrumenti jednako budu primjenjivani u svim državama članicama, onda bismo uveliko smanjili troškove u zdravstvu jer bi se ljudi sve manje razboljevali i trebamo uložiti jednostavno veliki napor da bismo to ostvarili. Moramo shvatiti da prevelik broj ljudi umire i su više mlado i spreman sam e, uložiti veliki trud s tim u vezi. Hvala gospođa Gardini Mariječu. Nemše hvala. Kandidate, evo ovdje sjedim. Imam pitanje koje vam želim ponovno postaviti. Možete li nam reći koja je vaša definicija zrelog i informiranog potrošača i što se tiče nutricionističkih kriterija to je jako važno. Važno je da to sve bude testirano znanstveno, važno je da to stoji, da je najvažnija informacija stoje na etiketama i znanstveni kriteriji su jako rigorozni, moraju biti kada se radi o informacijama koje se odnose na zdravlje i to je nešto što je Europska agencija za sigurnost hrane, EFSA, e, odredila, dakle oni su imali jako rigorozne e, analize. Mi ovdje govorimo o više od 50 tisuća eura za etiketiranje to je jako skupo za male i srednja poduzeća i pitam se da li ćete to imati na umu kada budete revidirali tu uredbu jer u suprotnom čini mi se da E, je zakonodavstvo koje se odnose na prehranu u EU tako da će nanositi sve veću štetu malim proizvođačima i puno veću štetu nanositi malim proizvođačima u EU nego velikim. Hvala. Dakle, upotrijebio bih sada nešto medicinske terminologije kako bih definirao pojam informiranog potrošača. Quantum satis. To je jedan dobar medicinski izraz. Quantum satis zvuči lijepo, zar ne? Dakle, mora na raspolaganju biti onoliko informacija koliko je potrebno. Moramo stalno pronalaziti određenu ravnotežu niti previše, niti premalo. Kada imamo previše informacija, kada imamo oznaku sa 28 različitih jezika i sve je napisano najsitnijim slovima, to je jednostavno nemoguće prečitati. Dakle, čak niti obične naličale za čitanje nisu dostatne. Uzmete povećalo, zatim pokušavate dešifrirati nešto što je napisano tim sitnim, sitnim slovima i zapravo e, mislim da gubimo iz vida zdravi razum. Ne možemo objektivno procijeniti proizvod. Dakle, informacije se mogu pružati ne samo na papiru, već i elektronički. Dakle, na etiketi mogli smo imati internetsku stranicu e, gdje bi potrošač mogao doći do informacija. Znam da postoji mnogo zemalja koji pokušavaju smanjiti upotrebu papirnog oblika i prelaze na računalni. Prirodno države članice moraju usvojiti nužno zakonodavstvo kako bi se to ozakonilo. Ali problem koji ste vi spomenuli je vrlo ozbiljan. Dakle, moramo govoriti o modernoj tehnologiji i potencijalu koji nude za informiranje potrošača, kako potrošač ne bi bio e, preopterećen i izgubljen. Zahvaljujem e, zastupnica Borzan. Predsjedniče, doktor Andrija Kijatis, e, Kajitis, <laughs> dobrodošli ponovno na naš odbor. Mnogi izazovi su pred nama vezani za zdravlje E, samo neki od njih su na primjer e, povećana incidencija kroničnih nezaraznih bolesti porast ovisnosti različitih ovisnosti i to osobito među mladim ljudima e, pretilost i sve negativne posljedice koje ona sa sobom nosi i tako dalje jedan od najboljih pokazatelja napretka medicinske znanosti i svega pozitivnog što je taj napredak donio jest produljenje života životne dobi znači dodavanje života godinama i godine života e, životu. E, takav demografski pomak nosi sa sobom nove izazove jer u skladu sa svim medicinskim dostignućima moramo biti odgovorni, koristiti sve ono što imamo i što želimo koristiti, a opet e, razmišljati o održivosti zdravstvenog sustava. Zanima me, dakle kanite li se baviti ovom problematikom u smislu demografskog pomaka i e, održivosti zdravstvenog sustava i na koji način jer osobno smatram da e, to nije tema koju trebamo prepustiti državama članicama da se same nose s tim kako znaju i umiju nego da se može i sa europskog nivoa Da, u potpunosti se slažem s vama. Naime, moramo stvoriti preduvjete kako bismo mogli doći do jedne dodatne vrijednosti. Ne uplitati se u subsidijarnost država članica, ne kršiti e, odredbe ugovora koje jasno postavljaju obveze, e, jer naravno mi radimo na temelju naših ugovora, no možemo upotrebiti velik broj instrumenata, možemo upotrebiti koordinaciju, razmjenu najboljih praksa. I na taj način pokušati nositi se sa preprekama i doći do nekih konkretnih aktivnosti. Isto tako do kriterija za bolje procjenjivanje zdravstvenih sustava. Dakle, to bi mogao biti put prema naprijed znate da države članice mogu donositi svoje vlastite odluke o produbljenoj snaženoj suradnji što se tiče zdravstvenog sektora. I to je poglavlje također uključeno u našem ugovoru. Dakle, to spada u nadležnost država članica. No, one mogu u različitim područjima e, i pojedinim regijama čak osnažiti svoju suradnju u području zdravstvene skrbi. Dakle, probleme koji su vezani primjerice uz rijetke bolesti ne možemo rješavati samo na temelju jedne države članice. Ne možemo surađivati, ne možemo e, hitnu medicinsku prekograničnu skrb pružati samo na toj osnovi. Sjećam se rasprava u Europskom parlamentu o zdravstvenoj uniji. To je lijep pojam. Moramo vjerojatno nastaviti raspravljati o ovim mogućnostima ojačane suradnje, što je izbor koji je na državama članicama, ali u slučaju kroničnih bolesti, pretilosti, moramo procijeniti unutar europskog semestra kako pronaći najbolje rješenja za liječenje za, starije osobe. Hvala vam ima gospodin Kovačev. Dobar dan. Pristup kvalitetne zdravstvene skrbi temeljno prava europskih građana, jedno od temeljih načela europskog zdravstvenog sustava. Međutim, u Europi danas to nije stvarnost. Zdravstvena nejednakost ključna je po pitanju cjelokupnog zdravstva naših građana. Hoćete li vi poduzeti konkretne ciljene aktivnosti na europskoj razini kako biste se pobrinuli da svi imaju pristup zdravstvenim uslugama od prevencije do liječenja, osobito za liječenje onkoloških rijetkih bolesti, djece i onih koji su u opasnosti od socijalnog isključivanja? I hoćete li uključiti organizacije civilnog društva, primjerice organizacije pacijenata u ovom procesu? I još jedna stvar spomenuli ste da je jedan od vaših prioriteta prevencija. Prevencija u skladu sa velikim interesom društva me navodi na pitanje da li ste spremni započeti novu neovisnu studiju o e, zračenju u e, mikrovalnim uređajima i telekomunikacijim u e, uređajima, osobito što se tiče kod onkoloških i kardiovaskularnih bolesti. govorimo o naručivanju studije o utjecaju zračenja, ukoliko nadležni odbor za to parlamentu spomene takav problem, mi ćemo na to naravno reagirati. Ukazao bih na trenutno stanje. Dakle, trenutno moram ući u detalje, doći do konkretnih podataka. A kada govorimo o liječenju bolesti, osobito rijetkih bolesti ili e, bolesti djece, moramo e, razmotriti direktivu o prekograničnom zdravlju, e, jer postoje problemi s rijetkim bolestima i kad kada čak postoje lijekovi, ali u referentnim centrima e, je moguće liječiti djecu koristeći takve lijekove. Dakle, imamo slučajeve i primjere gdje se provode takve aktivnosti i moramo vidjeti da li u određenoj zemlji postoji takav referentni centar u koji bi se djecu moglo poslati. Dakle, zatim postoje pitanja financiranja i niz problema koje je potrebno hitno riješiti u takvim situacijama i to aktivno. Hvala vam. Posljednje pitanje, Merid McGuinness. Hvala vam predsjedatelju, zahvaljujem se kandidatu. Naslijedit ćete velik broj dosijeja, a jedan s kojim ćete se morati baviti je revizija zakonodavstva o e, medicinskim proizvodima. Dakle, javno zdravstvo, sigurnost pacijenata, inovacija u tom sektoru i pristup proizvodima su sve važna pitanja. Dakle, koliko smatrate da je ključna ravnoteža između svih tih pitanja i koji su vaši prioriteti za ovaj dosje, što vi smatrate slabostima u trenutnom sustavu, osobito e, što se tiče procjene učinkovitosti i koliko smatrate da su e, ova pitanja važna u vašem cjelokupnom pristupu boljem zdravlju? E, kad bismo svi pokušali zamisliti eh, centre sa pacijentima, eh, liječnike i sve ljude koji ne bi na raspolaganju imali medicinske proizvode. To ne bi bilo moguće. Dakle, oni su od ključne važnosti eh, i kada govorimo o tome kako modernizirati naš zdravstveni sustav, kako zdravstvene sustave učiniti učinkovitim, mobilnijima, to je ključno pitanje. Jer ukoliko imamo problem s medicinskim proizvodima, tada se postavlja pitanje kako liječnik primjerice može poslati informacije u centar e, ukoliko se pacijent nalazi negdje u Alpama ili kako informacije možemo iz jednog centra u Litvi poslati u drugi centar. Dakle, to je sve vezano i uz industriju i uz inovacije. Dakle, pametne inovacije u našem zdravstvenom sektoru. I zbog toga govorim da je zdravstveni sektor jedan od najzanimljivijih jer stvara e, istovremeno i mnogo BDP-a i drugih dobrobiti. Dakle, to je sektor koji naručuje studije i na kraju koristi te studije. Ja sam imao priliku sudjelovati u raspravama o ovome kada je Litva predsjedavala Europskom unijom i zahvalio bih se izvjestiteljima iz vašeg odbora koji su uvelike doprinijeli eh, sa svojim izvješćima. Dagmar Berend, Peter Liza, oni su autori izvješća eh, na kojima sam ja radio i zajedno smo vidjeli sve slabosti koje postoje. Dakle, u tom području se mnogo toga napravila, ali to će i dalje biti relevantno pitanje za mene. Hvala vam. Zahvaljujem svim kolegama na njihovim pitanjima, kao i kandidatu na njegovim odgovorima. Riječ ću još jednom dati kandidatu za povjerenika koji ima nekoliko minuta, maksimalno pet minuta za svoje završno obraćanje.